ažurirala to zahvaljujući najnovijim podacima UN-ovih agencija. Ovo izvješće sadrži tri dijela. Trendovi, migracije e, i upravljanje i razvoj u regiji, te e, prisilne migracije i razvoja Ja ću se baviti prvim dijelom ovoga izvješća. Na samom početku želim spomenuti neke činjenice koje su vam već možda poznate kada je riječ o migracijama u arapskim zemljama. Postoji više migracija u zemlje iz, u arapske zemlje nego iz njih. Dakle, bilo je 30 e, milijuna ljudi koji su došli u regiju za razliku od 20 odlaze u drugu arapsku zemlju u ovoj regiji je također došlo do značajnog rasta kad je riječ o migracijama od 1990. godine razini. od ukupne brojke u svijetu. Može se pretpostaviti da većina tih izbjeglica koje se nalaze u arapskom svijetu dolaze iz drugih arapskih zemalja, što nije uvijek tako, ali u većini slučajeva jest. Želim nekoliko stvari na početku. Što se tiče podataka o migracijama, moramo voditi računa o nedostacima. Prosjeci u arapskim zemljama mogu navesti na krivi put, budući da postoje razlike prema podregijama. može dati e, dojam o ukupnom broju, to je 37 milijuna za čitav arapski svijet, to je bila brojka za prošlu godinu. A u odnosu na e, stanovništvo to iznosi 10% u prosjeku u odnosu na broj stanovnika u arapskom svijetu, dakle to je E, otprilike jednaki udio kao i u Europi, dakle udio migranata u ukupnom broju stanovnika. E, međunarodni migranti sačinjavaju 1% u zemljama Magreba, dok to iznosi oko 46% u zemljama zaljeva. Glavno odredište migranata u regiji je Saudijska Arabija, te Ujedinjeni Arabski Emirati, Jordan, Kuvajt i Libanon. Tom daje predođbu o tome da je ovaj dio svijeta također i odredište za migrante. Veliki dio e, migranata u arapskom svijetu dolaze iz Indije, dakle iz Azije, posebno iz Indije, ali pritom treba voditi računa o podregijama, kao što sam već spomenula. E, dakle, veliki dio njih odlazi u zemlje zaljeva, posebno u Saudijsku Arabiju, a slika je bitno drugačija u drugim dijelovima te regije. Kao što sam već spomenula, ova regija je, e, dakle, regija s koje ljudi odlaze, ali isto tako je i odredište migranata. Postoje tri različita trenda i četiri podregije. Spomenut ću sada neke od obrazaca. Kao prvo, tu, je, su prisilne migracije i premještaj. A, dakle, premještaj i isto tako radna mobilnost. Nešto ću kasnije o tome reći. Što se tiče četiri podregije, a mi smo se koristili tom, tim kategorijama u izvješću, to su Magreb, Mašrek, vijeće za suradnju Zagrebu i najmanje razvijene arapske zemlje. Da kako to je simplificirano, međutim e, mislim da se mogu povezati pojedini obrazci sa podregijama što se tiče zemalja Magreba, mješovite migracije i radna snaga koja dolazi u te zemlje se primjećuju kao glavni trendovi, a u Libiji također e, se postoji dosta značajno prisilni premještaj. Što se tiče Magreba, ima više migracija iz tih zemalja nego prema njima. Zemlje Magreba predstavljaju jedinu podregiju za koje je Europa glavna e, destinacija. Dakle, to nije slučaj kada je riječ o ostalim podregijama. Što se tiče Mašreka, u toj kategorizaciji su Egipt, Jordan, Libanon, Irak, Sirija i Palestina. Prisilna migracija je dominantna mobilnost radne snage, posebno iz zemalja Mašreka prema zemljama zaljeva. Egipt je, Egipat je jedan takav primjer. Tu postoje snažne veze sa zemljama zaljeva, međutim postoji također i mješovita migracija iz zemlja subsaharskog područja. Što se tiče Mašreka, isto tako je, se bilježe snažne migracije iz tih zemalja nego prema tim zemljama. Zatim e, tu su i najmanje razvijene arapske zemlje, Sudan, Jemen, Džibuti. Tu imamo mješovite migracije i prisilne migracije, to su zapravo dominantni trendovi. Više ljudi odlazi iz zemalja nego što iz tih zemalja nego što dolazi u njih. E, Tu se, tu se najviše primjećuje ulazak e, radne snage, dakle sezonske radne snage i dakle tu možemo primijetiti razliku od prethodne kategorije. Kao što sam rekla, htjela sam vam e, dati kratak uvod za promišljanje o migracijama u arapskom svijetu. E, sada ću spomenuti glavne migracijske obrazce i objasnit ću i međusobne veze kada budem odgovarala na vaša pitanja. nalaze se u glavnih deset e, zemalja iz kojih dolaze izbjeglice, to su dakle i Sirija i Sudan, između ostalih, a istovremeno velik broj arapskih zemalja ugošćuje izbjeglice, među njima su najvažniji Jordan i Libanon, a u Jordanu je također i najveći udio izbjeglica u broju stanovnika. Tu imamo također i velik broj prognanika o zemljama kao što su Jemen, Sudan i Libija i Sirija. Zatim imamo sljedeći migracijski obrazac, to su, su dakle mješovite migracije. Mislim da je to jedan od najkarakterističnijih e, trendova u arapskom svijetu. Zašto to zovemo mješovitim migracijama? Zato što ljudi odlaze iz ekonomskih, političkih i društvenih razloga zapravo se ti čimbenici međusobno utječu jedni na druge. Isto tako se dovodi odredište e, zemlje zaljeva i Libija još uvijek i zemalja Mašreka. Uglavnom ljudi odlaze u Europu. Zatim migracija radne snage također se dodi u vezu sa doznakama koje dakle migranti šalju kući. Egipat je jedna od glavnih zemalja iz koje odlazi radna snaga i isto tako jedna od zemalja koja prima najviše u vidu tih novčanih doznaka u svijetu. Ovo je dakle bio kratak pregled jedne vrlo kompleksne regije. Spomenula sam migracijske prasce i podregije. To može biti od koristi za analizu, međutim ako pokušamo sagledati migraciju u toj regiji, zapravo dolazimo do zaključka da su e, da se zapravo ovdje kombiniraju različiti čimbenici od individualnih do, do drugih. Dakle, tu postoje kategorije koje su bitne i korisne u pravnom smislu, međutim postoji i dakle granice njihove korisnosti. Dakle, sve ovo utječe na zemlje na središnjoj razini, ali kao što sam pokušala već danas objasniti, sve to treba staviti u jedan širi kontekst. Migracije u svrhu pronalaska posla još uvijek su najznačajnije, međutim buduća dinamika bi mogla dodatno pogoršati ovaj obrazac. Isto tako, neka rješenja se samo bave određenim kategorijama, kriznim situacijama. migranata, potrebu za zakonitim e, rutama i potrebu za tim da se stavi naglasak i na razvoj. Hvala. i da se temelji na opsežnom iskustvu rada u regiji koju često ne poznajemo dovoljno dobro. Mislim da nam nisu dovoljno dobro poznati migracijski tokovi unutar te regije. Želim se nadovezati na nešto što ste spomenuli. Govorili ste o migranata i prognanika i često imam dojam da nije sasvim jasno koja je razlika između tih kategorija, zapravo da tu ne postoji jasna granica i zanima me da čujem nešto više o tome kako ponašanju žena migrantica, o razlikama između muškaraca i žena u tom kontekstu. E, zatim, na što bismo se mi trebali sredotočiti? Ja mislim da bi žene migrantice u istinu trebale biti u središtu naših politika. Hvala, kolega Jurek. za e, Hvala. Hvala na ovim značajnim e, informacijama. Hvala što ste nam iznijeli ovu kategorizaciju migranata. E, zanima me, možete li provesti sličnu ovakvu analizu kada je riječ o nezakonitim migracijama, o krijumčarenju ljudima, trgovini ljudima. Pretpostavljam da i tu postoji različite kategorije. Dakle, organizirana trgovina ljudima, druge kategorije. Pretpostavljam da također postoje razlike o, kada je riječ o tome u kojoj mjeri je, su te pojave prekograničnog karaktera ili su pak ograničene na određeno lokalizirano područje. Kao što je predsjednik u uvodnom dijelu istaknuo, to je možda najopasniji čimbenik. Dakle, Rekao bih to ovako. Migracije su jedna prirodna pojava, međutim kada se to zlouporabi, kada neki ljudi profitiraju od toga, onda to postaje nezakonito i to je vrlo opasno. Kada smo razgovarali sa predstavnicima Europola, dobili smo neke podatke, no Hvala lijepo, zahvaljujem i na onome što ste sami nazvali jednim tour de force kroz migracijske trendove i obrace u arapskom svijetu. Imam jedno pitanje jer se to pitanje često izgubi u raspravama u Europi, to je koliko, u kolikoj mjeri arapske zemlje pomažu što se tiče izbjeglica i migranata. Svako toliko, po meni ne dovoljno često, Jordan, Libanon i naravno Turska se spominju kao zemlje koje mnogo više čine od Europe i europskih zemalja, čisto gledajući statistike. No, ukoliko pogledamo malo pomnije, a to je bilo zanimljivo čuti od vas, drugačije. Radi se gotovo o svojvrstnoj optužbi nastrom tih zemalja, jer one ne čine ništa za izbjeglice. I pretežno tu govorimo o sirijskim izbjeglicama, dakle njih gotovo nema u Saudijskoj Arabiji, Omanu ili gdje god želite. Dakle, Zanima me samo imate li kakvu reakciju, objašnjenje na to I možete li pokazati da barem, govoreći na temelju financijskih doprinosa, ove zemlje znatnije pomažu kako bi ublažila situaciju ovih izbjeglica. Hvala. E, kolega Weigl. iz svoje perspektive moram reći da ste me iznenadili svojom odličnom prezentacijom i kada sam vas slušao postavio sam se pitanje možemo li nešto naučiti od zemalja na Bliskom istoku koje prihvaćaju te migracijske tokove postoji nešto što bismo trebali bolje znati, poznavati kako bismo bili učinkoviti i otvoreni u nošenju s problemima s kojima se mi susrećemo vezano s migracijom. Koji su, dakle, uvjeti unutar kojih se prihvaćaju ove gospodarstvima, e, kakve su njihove mogućnosti e, u trenutku migracije te dolaska u neku zemlju. Ostaju li oni u tim zemljama? Što te zemlje zapravo rade? Da li ulažu u ishodišne zemlje, razvijaju li e, određene kontakte sa širom regijom iz koje ti ljudi dolaze? Dakle, čini se da vaše izvješće otvara jedan prozor naspram zemalja i smatram da bi svakako bilo temelju tih iskustava. Hvala. Ana Gomeš. Moje je pitanje, da li je to zbog toga što ne žele prihvaćati izbjeglice ili zbog toga što izbjeglice također ne žele potražiti utočište u tim zemljama? Čuli smo već pitanje o tome kako oni podržavaju financijski zemlje koje prihvaćaju pomažu izbjeglice, i također bih ponovila to pitanje. Sljedeće pitanje se tiče Libije. Libija je bila nekoć e, zemlja tranzita za migrante, za izbjeglice koji su dolazili iz cijele Afrike, iz arapskog svijeta, no u protekle tri godine situacija u Libiji se doista pogoršala i sada e, dolazi do migracije Libijaca. Oni vjerojatno sami ne prelaze do zemlje, ali imate li kakvu procjenu o zajednicama Libijaca u Egiptu ili u Tunisu? Dakle, vidjela sam da EM radi odličan posao u Libiji i željela bih pitati da li još uvijek nastavljaju, da li mogu raditi u Libiji osobito što se tiče subsaharskih naroda i drugih eritrejaca, sudanaca, etiopljena koji žive u strašnim uvjetima. I još jedno pitanje samitu Lavaleti. Možete li nam dati mišljenje o tome hoće li zaživjeti, profunkcionirati logika u pozadini ovog samita ili se radi o jednom budalastom pristupu i odgovarajući pristup bi bio upravo onaj e, koji se neće ondje prihvatiti, a to je e, otvaranje sigurnih načina kako bi ljudi mogli migrirati i potražiti utočište. Hvala, zastupnik Deus. Hvala vam, zahvalio bih gospođi POP na informacijama koje nam je pružila. Zanima me da li mislite da izbjeglice dolaze u potrazi za poslom, postoji li kakvih ograničenja koja im se nameću? Primjerice vezano uz vjeroispovijest. i da li se nešto radi što se tiče ponašanja kaznenih dosijeja i tome sličnog. Dakle, da li se, dakle, i na koji način e, prihov, zaustavlja ili odbija te ljude koji dolaze u ove zemlje potrazi za poslom? Uh, kolega Lopez. E, gospodin Lopez. Hvala. Ja bih ponovio zahvalu koju smo čuli od gospođice Valencijana i zahvaljujem također na na ovom izlaganju. Imam konkretno pitanje vezano uz sistem kafala. organizacije kritizirale su kršenja ljudskih prava u proteklim godinama, osobito vezano uz neosposobljene ili nisko osposobljene radnu snagu i sponzori često zadržavaju putovnice, vize, dokumente ljudi, ljudi koji rade u domaćinstvu ili u građevini. Jer to je nešto što nas u Europskom parlamentu svakako brine. Volio volio čuti što o tome mislite. E, zastupnik Kan. Hvala. Ja vam zahvaljujem na ovom vrlo korisnom izvješću. Imao sam priliku posjetiti ovu regiju više navrata i uvijek ljudi broj gospodarskih migranata i to u odnosu na stanovništvo. Dakle, mene uvijek brine upravo kafala sistem koji je kolega spomenuo i radni uvjeti koji onda postoje, pa me zanima ili kakavog napretka u tom smjeru. Također e, dosta slušamo ovu raspravu iz perspektive izbjeglica i poteškoće, različiti odgovori koje dobivamo od različitih arapskih zemalja e, zapravo daju različite odgovore na to koliko izbjeglica prihvaćaju, što rade njih i kako se dolazi do konačnih brojki. Bilo bi korisno čuti o tome nešto i Također me zanima e, sa strane suradnje što još možemo učiniti. Hvala i za kraj iz odbora Regija, izvjestitelj o partnerskom okviru sa trećim zemljama po pitanju migracije, gradonačelnik Pirana iz Slovenije, gospod Bozman. Izvolite. Hvala vam i ja bih želio čestitati gospođi Pop In fact, um, us to some of the things I think that we take for granted. We've taken, we take Neke stvari uzimamo zdravo za gotovo, a to je da većina migranata e, kreće u smjeru Europe, što nije istina. Većina migranata se nalazi u regijama u kojima su zapravo i raseljeni. To je prva stvar. Druga stvar je da postoji razlika između migranata i izbjeglica. I mislim da ih prečesto brkamo. Mnogi ljudi koji žive na Bliskom istoku i koji su svoje zemlje zapravo su izbjeglice i nemaju nikakvu namjeru i nisu napustili svoje zemlje zbog toga što traže bolja radna mjesta ili slično, već su bili prisiljeni napustiti svoje zemlje. Dakle, ova migracija je nešto što traje već stoljećima i nastavit će se događati i nakon što ovaj problem s kojim se susrećemo u Europi nestane, on će prije kasnije nestati. mišljenja koje pripremam za Europske unije vezano uz partnerski okvir s trećim zemljama po pitanju migracije. Dakle, nešto na čemu radi Europska unija i odbor regije će također o tome raspravljati. Dakle, migracijom ćemo se baviti kao jednim globalnim fenomenom i bavit ćemo se također utjecajem migracije izbjeglica na lokalne i regionalne tijela vlasti, što je vrlo važno jer sa tim lokalnim tijelima koji snose najveće opterećenje kada dolazi do migracije. Oni se moraju pobrinuti za pitanja stambenog zbrinjavanja, zdravstva, obrazovanja i svih drugih usluga. Za kraj pitao bih samo još jednom, mislim da je netko to već spomenuo, govorimo o prisilnoj migraciji pa me zanima da li ovdje govorite o izbjeglicama, kada govorite o prisilnoj migraciji ili što točno podrazumijevate pod tom kategorijom prisilne migracije. Hvala još jednom na vašem izvješću. E, možda ćemo imati priliku razmijeniti još stajališta na te Vielen Sie wieder antworten. Izvolite za odgovor. na naš e, slajd sa zaključcima koji je nešto zanimljiviji od nas svojim imenom. Zapravo tu imamo priliku za malo sažeti pitanja koja smo čuli. Pokušat ću ih dakle grupirati. Neka su se pravila u više navrata. Pitanje o nejasnim granicama i načinu na koji možemo razlikovati različite tipove migranata. To je nešto što je velikog značaja za sve regije u svijetu i za migraciju, općenito govoreći. Međunarodni zakon kada bi pokušao ponuditi nekakve jasne definicije. E, još uvijek bi se vjerojatno te uhvatio sa definicijom migranata i što migranti, migracija zapravo jesu, te kako zaštititi prava njih, prava izbjeglica, kako zaštititi one koji se progone u No praktično govoreći, kada gledamo tijek tokove migracije, osobito u arapskim regijama, činjenice na terenu nisu toliko jasne, nije sve toliko jednoznačno. Dakle, pokušavam ovime i odgovoriti na pitanje o prisilnoj migraciji. Dakle, bavimo se ovdje izbjeglicama i definicijom izbjeglica, no postoji drugi oblici prisilnog raseljavanja koji ne potpadaju pod definiciju izbjeglice e, u barem u danas postojećim konvencijama. mi se moramo ovime baviti iz perspektive ljudskih prava i sagledati stvarne potrebe na terenu u e, logorima i na lokacijama gdje ljudi prelaze granice. Ukoliko je izbjeglica napustio svoju zemlju zbog progona, zbog rata, tada su oni doista izbjeglice i traže bolju budućnost traže mogućnost e, da prehrane svoje obitelji, bolje mogućnosti rada. Dakle, postoji cijeli niz mješavina razloga. Ako pogledamo Libiju, cijeli niz studija pokazuje da ljudi koji odlaze kreću ka sjeveru kako bi pronašli radna mjesta, ali isto tako i zbog nasilja s kojim su bili suočeni u Libiji. Tako da može doći do određene tranzicije između više različitih kategorija. Dakle, mi se moramo pobrinuti da se međunarodno pravo poštuje, ali isto tako da ispunimo, zadovoljimo stvarne potrebe koje postoje na terenu. rodova tiče, statistike koje vam mogu dati su cijelokupne, koje dolaze sa regionalne razine. Dakle, postoji nedostatak ravnoteže između muškaraca i žena, na temelju zemalja pokazuje se koliko je znatna razlika u toj rodnoj ravnoteži. Dakle, u izbjegličkom stanovništvu imamo u okolici Libije otprilike odnos 50 na 50 između muškaraca i žena. No, ako pogledamo migracijske tokove iz e, zapadne Afrike, o većini mladih muškaraca, što je moguće objasniti ekonomskim razlozima iz kojih ljudi migriraju te socijalnim strukturama. Dakle, strukturama koje ih tjeraju na migraciju. Dakle, mladi muškarci obično su ti koji eh, trebaju prehraniti obitelji iako postoji i znatan postotak žena što pak varira od zemlje do zemlje. Kao što ste sami rekli, dolazi do problema sa nasiljem, zloupotrebom, silovanjem, što je vrlo ozbiljna stvar. Samo bih rekla tu za kraj da migracija radne snage u zaljevskim zemljama postoji ta rodna raspodjela radne snage, kako to nazivamo, gdje je tržište rada podijeljeno na ljude koji rade u domaćinstvu, pretežno žene, dok u građevinskom sektoru, primjerice, pretežno imamo 100% sastav muškaraca. Dakle, nadam se da sam odgovorila na ovo pitanje o prisilnoj migraciji e, koje uključuje i izbjeglice, no moramo uzeti u obzir da je definicija izbjeglica ograničena kako bi se mogla zapravo zaštititi ta kategorija, ali postoje drugi razlozi iz kojih e, može doći do prisiljavanja ljudi da napuste svoju zemlju. Imali smo pitanje o nezakonitoj migraciji. Dakle, u samoj suštini ove migracija je da se nju ne može pobrojati. Radi se o velikom upitniku u svim migracijskim statistikama, jer za tako nešto nemamo podatke i u najboljem slučaju možemo govoriti o procjenama. Neke takve procjene možete dobiti iz kampanje regularizacije, dakle neke zaljevske zemlje također su provele te kampanje regularizacije, što nam daje barem dojam toga koji je bio postotak, odnosno koje su bile statistike redovnog stanovništva. Maroko je također to nedavno proveo. nakon nakon ovog dijela sastanka možete nešto više o tome doznati. No što se samih podataka statistika tiče, ovo je nešto što je nepoznanica u svim našim migracijskim statistikama. Što se trgovine ljudi tiče, to je važno pitanje i u regiji. Postoji cijeli niz stvari od transnacionalnih mreža, kako ste i vi sami opisali, koje funkcioniraju kao međunarodne kriminalne organizacije do, nazovimo to, sitnijom industrijom krijumčarenja. Jer postoji cijeli niz regija i lokacija gdje se krijumčari ne na razini međunarodnog posla, već jednostavno pomaže ljudima da pređu granice i kad kada ljudi koji se time bave od toga i preživljavaju i nije to uvijek nužno vezano uz zaradu i zloupotrebu. Već na jedan način radi se o preživljavanju eh, životnoj zaradi. Neke studije koje smo proveli u Sjevernoj Africi pokazuje da se dolazi zapravo do velikih varijacija od tih ljudi na terenu do organiziranih organizacija i te organizacije su um, prilično um, neslužbeno organizirane tako da se uklanjanjem jednog od elemenata teško naruši funkcioniranje cijele organizacije. Um, ne kažem da bih bila mogućnosti sažeti i dati neke odgovore u ime svih arapskih zemalja i reći nešto o tome kako sa onim desetljećima već nose sa pitanjima migracije, a to je još jedna stvar koju bismo trebali imati na umu. Dakle, u Europi uvelike se usredotočimo na proteklih par godina, možda i na proteklu godinu, jednu godinu, dok u arapskoj regiji raseljavanje, sukob, brat, migracija je pitanje kojim se bave već desetljećima. Radi se dakle o iskustvu koje oblikuje arapske zemlje, arapska društva doista već desetljećima. Još mnogo prije početka svih strahota iz rata u Siriji. Dakle, tu postoji ne samo ta zemljopisna, već i povijesna perspektiva, tako da se neću niti drznuti, pokušati, sažeti ili dati nekakav prosjek situacije, kako se zemlje sa time nose i u kojoj mjeri su otvorile ruke izbjeglicama i imigrantima. Dakle, u zaljevu, u zaljevskim zemljama uvijek je teško doći do statistika. Jedna stvar koju moramo imati na umu je da većina zemalja, osobito u zaljevu, nisu potpisnice Međunarodne konvencije iz 51. Dakle, u određenom smislu možete reći da ondje nema izbjeglica jer nema niti te definicije. Ne postoji sistema zila kojim se ljude može registrirati kao izbjeglice, osim u nekom manjem broju slučajeva gdje ih UNHCR registrira. No zbog toga statistike koje dolaze iz UNHCR-a su toliko malene, ali sistem kako ga, kako ga mi imamo u europskim zemljama ne postoji. Što pak ne znači da ne postoji velik broj sirijaca u zaljevskim zemljama, ne mogu govoriti o brojkama, mislim da nitko ne može. Jedna službena izjava vanjskog ministra Saudijske Arabije govori o 2 milijuna sirijaca u Saudijskoj Arabiji, doista ne mogu komentirati o tome, no mislim da morate ovo imati ne samo na umu za zaljevske zemlje, već i šire, da prije svega ne postoji sistem azila, registracija, sistem registracije je jednostavno drugačiji. Zatim druga stvar, ne postoji poticaj e, onih koji bi bili potencijalne izbjeglice da se registriraju. I treće, e, postoji znatna migracija prije početka same krize. Libanon i Sirija su dobar primjer toga gdje prekogranična kretanja neprestano postoje, tako da imamo ljudi koji su možda prije živjeli ondje, sada se ne mogu vratiti kući zbog rata, a slična je situacija i sa zaljevskim državama. Jordan je još jedan dobar primjer službene statistike UNHCR-a je 600 tisuća, dok zapravo imamo i druge statistike koje o milijunima govore. Dakle, samo da dobijete osjećaj o tome koliko su komplicirane statistike i brojevi vezani u migraciju. U Saudijskoj Arabiji i Kuvajtu e, financijski doprinosi humanitarne svrhe su znatne, što je također važno imati na umu. Uh, there was a question about, as I said, the... Jedno pitanje ticalo se i tradicije, povijesti prihvaćanja migranata u arapska društva i činjenice da postoji prekogranična i šira razmjena koja traje desetljećima i stoljećima. Kao što sam primjerice već spomenula, migracija u svrhu rada iz određenih sjevernoafričkih zemlja u zaljevske zemlje i Mašeg imaju doista dugu tradiciju i novčane doznake su znatan faktor velikom broju ovih gospodarstava. Dakle, ta veza svakako postoji i premda nemamo formalni režim slobodnog kretanja, dakle takvu političku ili regionalnu integraciju koja bi omogućila slobodno kretanje i dalje postoji načelno govoreći jedna otvorenost tržišta rada naspram strancima koji dolaze raditi, što također znatno varira između pojedinih zemalja. Dakle, zaljev sam spomenula Libija. Rekli ste da je Libija nekoć bila zemlja tranzita. Ja se ne bih složila, rekli bi da je prvenstveno to odredišna zemlja u razdoblju prije Gaddafija svakako se radila vrlo važne zemlje za zapošljavanje ljudi iz susjednih zemalja i šire regije. A s vremenom se pretvorila i u tranzitnu zemlju. Kretanje Libijaca, to je također zanimljivo i važno pitanje. Najlazim na nekoliko brojki. Ponovno, ne postoji registracija izbjeglica, ali znamo da postoji stanovništvo libijsko u Tunizu, u Egiptu. Tunis je nedavno studiju jedno objavio kako bi procijenio socioekonomski status lobijaca u Tunisu, koju ću vam rado preslijediti ako vas zanima. Brojke znatno variraju, ponovno ponavljam, većina izbjeglica se ne registrira niti u konzularnim uredima, niti u zemlji iz cijelog niza razloga, a i zbog te povijesne prekogranične e, razmjene. IOM još uvijek funkcionira u Libiji kao ostatak UN-a i nas su preselili u Tunis, radimo iz daljine, no i dalje smo prisutni na terenu, na cijelom nizu lokacija u Libiji i radimo na spašavanju na moru i pružanju izravne pomoći ljudi koji su spašeni u moru pred Libijskom obalom. tako da pružamo izravnu pomoć, humanitarnu pomoć migrantima u prihvatnim centrima i također imamo program pomoći za libijske zajednice na koje utječe ta interno raseljavanje i također imamo programe za povrat zemalja, za povrat osoba koje se žele vratiti u svoje ishodišne zemlje. Dakle, dalje smo tu aktivni uz podršku financijsku podršku Europske unije uspjeli smo ostati prisutni ondje i nastaviti raditi za migrante u Ribiji koji su svakako e, u, možda najgoroj situaciji. Dakle, ponovno ne bi pokušala dati svoje mišljenje o sastanku, u samitu u Valeti. Imate neke uvažene goste iz Maroka i Egipta kasnije koji će vam moći dati svoje stajalište. Ali kao i OM mi smatramo da postoji potreba za dijalogom i potreba da se nastavi raditi na toj platformi okupljati zemlje u različitim okruženjima te voditi razgovore jer kao što su neki od vas već spomenuli perspektiva za sredo zemlje se također vrlo razlikuje od sjevera ka jugu i važno je shvatiti da stvarna situacija u jednoj regiji nije ista kao ona u drugoj regiji. Potreban je snažni dijalog o tome kako jedni, kako drugi doživljavaju stvari, što možemo jedni od drugih naučiti, a ne samo o tome kako netko može riješiti moj problem. I dakle, sve mogućnosti sastajanja će doprinijeti tako nečemu. A nadam se da izvješće koje će sastaviti ovaj odbor će to uzeti u obzir, uzeti u obzir tu širu perspektivu i potrebu za stvarnim osobnim partnerstvima koje bi po nama moralo uključivati sigurne rute za cijeli niz kategorija, ne samo izbjeglice. I think I've covered the questions about the Gulf, I hope, um, and again the... I evo, nadam se da sam odgovorila i evo još odgovor na pitanje zašto postoje tako različiti odgovori kad pitate brojke. Mislim da se to može pojasniti razlikama između onoga što je formalno registrirano i E, stvarnosti jer zapravo e, sustavi obračuna i definiranja su prilično različiti kada su u pitanju različiti pravni okviri. A sad još jednom ako se vratimo na pitanje golfa i sustava kafale koje za koji ste možda čuli, sustav sponzoriranja u kojemu migrant je povezan sa poslodavcem. to je e, podcrtano kao problematično od strane niza Ehm, ehm, organizacija, ali to stvara ovisnosti koje mogu voditi do zlouporabe i mi smo također zagovarali reforme u nizu zemalja i te, ali te reforme trebaju doći iz unutra, znači neke reforme su poduzene u mnogim zemljama kao u Bahrenu, na primjer, ali mislim to ostaje stvarnosti sad kad fala nepravni okvir u nizu zemalja i njihova e, primjena je nešto što treba još jednom pogledati kako bi se stvorio migracijski sustav koji će doista biti fer. Ali kao što sam naglasila, to je prilično jedinstvena situacija u zaljevskim zemljama gdje maloljetnici dođu do 80% cjelokupne radne populacije, odnosno migranti, oprostite, stranci su 80% cijele radne populacije. Dakle, to je vrlo specifična situacija. Evo, nadam se da sam spomenula sve. E, pa ako nisam, recite mi hvala na ovim pitanjima. Zahvaljujem. Evo samo kratko pitanje uz postupak. Znači kada proizvedete ovakvu studiju za IOM sa brojkama i činjenicama i zaključcima, onda eh, dajete li vi dotičnim regijama preporuke za djelovanje ili čekate da se one obrate vama ili eh, što slijedi, dakle, ili pratite li vi daljnji razvoj? Dakle, kod ovog konkretnog izvješća E, to je bio u kojem je zajednički sudjelovalo više organizacija, IAM, ekonomska organizacija za Zapadnu Aziju koje su ali to je zapravo e, bio temelj e, da se, to je bilo pokušaj da se ocrta ono što znamo, onom što se događa u regiji, a onda da to dalje nastavimo raditi na razini zemalja i ima svoje dužnosnike u 12 arapskih zemalja, pa smo nekako željeli e, izneti ideje vladama gdje je to traženo ili dobro došlo. I također kako bismo imali podatke i analize uključujući još neke e, poglavlja koja bi to poduprla, što nam daje jednu dodatnu platformu za rad. Dakle, mi radimo na niz tema, kao što su zakoni i tako dalje. To je naš uobičajen način rada kao je i kada vlade su za to zainteresirane, onda da, se koristimo ovim podacima, ovim istraživanjem. Hvala. Ovime smo zaključili ovu točku dnevnog reda i možemo odmah prijeći na sljedeću točku dnevnog reda. So our next item is item number 12. Sljedeća točka dnevnog reda, točka dnevnog reda 12, razmjena mišljenja o ishodu i provedbi akcijskog plana iz Valeta, posebice o suradnji europskom unije s trećim zemljama. Danas ćemo raspravljati o Maroku i Egiptu kao primjerima i e, pozdravljam gospodina Barko Boeda, e, pomoćnicom ministra vanjske poslova i suradnje Kraljevine Maroko i veleposlanikom e, Hisamom Badrom, zamjenikom egipatskog ministra vanjskih poslova zaduženim za multilateralne poslove. Do nedavno Dakle, evo dobro još jednom. Evo, do nedavno vaše dvije zemlje bile su zadužene za takozvane procese iz Rabata i Kartuma, koji su dijalog e, o politikama između istočne i zapadne migracijske rute, a taj dijalog poduzima Europska unija temeljem globalnog pristupa za migracije i mobilnost koji je usvojen od strane Vijeća za opće poslove 3. svibnja 2012 Mogu li podsjetiti da je proces iz rabata pokrenut 2006. godine te da okuplja vlade 55 europskih i afričkih zemalja, a kartonski proces pokrenut je u studenom 2014. vodi ga pet zemalja članica Europske unije, Francuska, Njemačka, Italija, Malta, i i pet partnerskih zemalja, Egipat, Eritreja, Etiopija, Južni Sudan i Sudan. Vanjski aspekti EU migracijske politike i način na kojim se bave uzrocima sadašnje migracijske krize na globalnoj i regionalnoj razini ključni su prioriteti ovog odbora. Migracija je e, komponenta vanjskih poslova Europske unije koja se uvijek vraća, jačanje dakle suradnje sa trećim zemljama na multilateralnoj i bilateralnoj razini. A naša današnja e, rasprava bit će dio izvješća AFETA o migrantskim i izbjegličkim kretanjima. Članovi odbora cijelo će biti zainteresirani za vaše mišljenje o nedavnom pristupu komisije o uspostavi novog e, okvira za partnerstvo s trećim zemljama pred, e, u okviru agende Europske unije za migracije. Maroko je jedan od 16 prioritetnih zemalja sa Alžirom, Tunisom i Sjevernom Afrikom na koje se odnosi ovaj novi pristup. Mislim da e, su već e, provedeni dijelazi na visokoj razini sa Egiptom i Marokom. Donesene su neke odluke i poduze neke obveze na uvaleti u studenom. E, Vijeće za vanjske poslove raspravljaju već o provedbi i ako se redovito raspravlja o temi migracija, na vijeću za vanjske poslove 14. studenog ponovno će se o tome razgovarati. Na primjer, regionalni razvoj i e, program zaštite za ljude koji su dugoročno razmješteni i jačanje kapaciteta zaštite e, zemalja domaćina do sredine 2016. te se obećano da će se organizirati radionice o olakšanju viznog procesa u okviru oba procesa. Ovo je razmjena današnja mišljenja. Prilika je da se zastupnike izvijesti o napretku u provedbi valeta, e, akcijog plana iz valete i također prilika da iznesete e, pred parlament svoje mišljenje o odgovor na migrantske tokove, izbjegličke tokove kakvi nisu viđeni od drugog svjetskog rata. A prije sastanka na visokoj razini Vijeća sigurnosti UN-a u Njorku. Pa, mogu li vam dati riječ, gospođi Bojda, za na oko deset minuta, a zatim e, poslaniku Badru također. Izvolite. Zahvaljujem. Predsjedniče, dame i gospodo, Uvaženi zastupnici i članovi odbora za vanjske poslove, prije svega vam želim zahvaliti na pozivu i zahvaljujem također što ste mi dali mogućnost da kažem nekoliko riječi o migracijskim izazovima na afričkom kontinentu, ali koji se odražavaju na Europu i na sredozemlje. U uvodnoj izjavi ste spomenuli nekoliko procesa u kojima Maroko sudjeluje. Također ste spomenuli i posljednji sastanak na vrhu u Valeti. Na tom sastanku je uspostavljen dijalog između naša dva kontinenta na načelima solidarnosti prema svima i na načelu odgovornosti sviju. Iznimno je važno da se uspostave načela preuzimanja odgovornosti za sve izazove koji se tiču migracija i naših dva kontinenta. Kao što ste i sami rekli, na samitu u Valeti se također govorilo o nekim regionalnim i podregionalnim procesima, kao što su proces iz Rabata i proces iz Kartuma. Također je stavljen naglasak na činjenicu da se mora uzeti u obzir e, humanitarna situacija, ali da migracije mora biti stavljene u jedan dugoročni kontekst. E, to ne smije biti samo vezano uz pojedine krizne situacije. Vi ste spomenuli akcijski plan sa samita u Valeti gdje su donesene hitne mjere, ali u tom akcijskom planu također je bilo riječi i o rješavanju uzroka migracijskih kriza. Osim e, senzacionalističkog e, medijskog pristupa koji je popratio posljednje migracijske tokove, a do kojih je došlo zbog nestabilnosti u našoj regiji, a međunarodna zajednica pokušava sada pronaći rješenje za sukob u Libiji, Siriji, Jemenu i drugim zemljama iz regije na afričkom kontinentu. Kao što sam rekla, osim tog medijskog aspekta, trebamo se pozabaviti ključnim uzrocima migracija, a tu dolazimo do ekonomskih i društvenih problema, problema koji se tiču demografije, klimatskih promjena, a mislim da se o tome ne govori dovoljno, to su glavni uzroci ovih eh, migracijskih tokova koji su postali činjenicom i koji se neće zaustaviti danas niti sutra. Kao zemlja predvodnica procesa iz Rabata i zemlja koja je oduvijek imala migracije, naime mi smo prije svega zemlja iz koje su ljudi odlazili, također smo bili i tranzitna zemlja, a sada smo sve više destinacija u koju dolaze migranti. Dakle, mi pokušavamo stvari sagledati drugačije. Mi smatramo da to treba sagledati u jednoj dugoročnoj vremenskoj perspektivi, da trebamo pronaći dugoročna rješenja i zato nam treba jedan više dimenzionalan pristup. I treće, afrički kontinent koji je dalje kontinent s kojeg dolaze, iz kojeg dolaze migranti, treba sagledati kao potencijal, dakle kao kontinent e, koji može doprinjeti e, rastu s obzirom na demografske trendove također je važno sagledati radno aktivno stanovništvo na afričkom kontinentu, no isto tako postoji snažan potencijal integracije Afrikanaca u svijetu, a i unutar afričkog kontinenta jer veći dio ovih migracija zapravo se odnosi na e, migracije unutar Afrike. Više od se 50% migranata zapravo e, se seli iz jedne u drugu afričku zemlju. Kao što sam rekla, dakle, trebamo raspraviti sve spomenute aspekte, trebamo pokušati doći do rješenja. Mi na tome radimo. E, to smo pokušali postići sa procesom iz Rabata još 2006. godine. Međutim, mi smo u Maroku e, krenuli u taj proces još ranije. Dvije, početkom 2000. godine migracijski tokovi prema Europi uglavnom su e, poticali iz Maroka, tako da smo mi još 2003. godine započeli raditi na mjerama nadzora na granicama, ali ne samo to, nego smo i pokrenuli neke interne reforme da bismo pokušali privući što veći broj nezakonitih e, migranata iz Maroka kako bi se oni vratili kući, a e, u tom procesu smo također postali i odredište za migrante iz drugih afričkih zemalja, iz subsaharske Afrike. E, sada radimo na pripremi COPA 21, 22 Naime, to će biti prilika za nas da pokušamo iznaći stvarna rješenja za problem migracija, a e, spomenula sam da je jedan od uzroka vezan iz klimatske promjene uz širenje pustinje, uz problem sa izvorima vode i tako dalje i mislim da je to tema na, o kojem ćemo morati razgovarati na COP22, ali isto tako i na svjetskom forumu o migracijama. To organiziramo zajedno sa e, Njemačkom 2017. i 2018. godine, a i e, krajem rujna će biti održana konferencija u Njujorku na ovu temu. Kao predstavnica Maroka htjela bih reći još i sljedeće. Naš e, pristup zapravo kreće od te polazišne točke. Dakle, mi smo otvoreni na prema čitavom kontinentu i mi smo na temelju toga od 2006. godine izradili nacionalnu strategiju. To se konkretiziralo i pretočilo u proces izrabata. Regularizirali smo više od 95% nezakonitih migracijskih tokova, ali smo isto tako pokrenuli i jednu analizu migracija. Dakle, ne možemo samo govoriti o nezakonitim migracijama i kako ih ograničiti. E, također moramo e, progovoriti i o zakonitim migracijama. Važno je da se i njima pruži pravna zaštita, bilo da je riječ o Maroku, o drugim afričkim zemljama ili o Europi. Isto tako ne smijemo e, dovesti, e, naime moramo voditi računa i o sigurnosnim pitanjima, budući da vrlo često imamo posla sa nezakonitim e, mrežama. Također pokušavamo imati jedan višedimenzionalni pristup, provodimo dubinske reforme i tu bih htjela, kada je riječ o samitu u Valeti, naglasiti da je to omogućilo pokretanje bilateralnih i podregionalnih e, inicijativa, primjerice EU Niger, EU Etiopija. Pozdravljam te inicijative koje omogućuju upravo da se zemlji pomogne, e, jer niti jedna zemlja se ne može, ne može sama pronaći rješenje za problem migracije i tu dolazimo do načela solidarnosti, mi svi zajedno možemo doći do rješenja. Kao što sam spomenula, od 2006. godine Maroko je pokrenuo novu nacionalnu strategiju za migracije, dakle u kontekstu procesa iz rabata. Mi smo prije svega donijeli mjere za kontrolu migracija, posebno na granicama i isto tako smo uveli načelo suradnje. Imali smo uistinu egzemplarnu suradnju sa Španjolskom, primjerice, i to na svim razinama, ne samo na kontroli granica, nego i na regularizaciji i strukturiranju migracijskih tokova. Tako da smo zapravo došli do takozvane cirkularne migracije, a to omogućuje zaštitu migranata, zatim izgradnju jednog zdravog okruženja za migracije i iskorištavanje migracija u pozitivnom smislu. Na taj način migracije postaju e, i daju dodanu vrijednost, a to isto tako omogućuje bolju integraciju migrantima. Zatim smo ubrzali proces. E, Maroko je također pokrenuo institucionalne, gospodarske, društvene i političke reforme. Sve te reforme omogućile su nam da postanemo zemlja odredišta za migrante i sada je činjenica da sve češće dobivamo migrante iz svih zemalja, ne samo iz subsaharske Afrike, koji dolaze u Maroko. Od 2013. godine pod e, okriljem kralja Maroka, mi smo pokrenuli novu migracijsku politiku, a to je omogućilo da se regularizira status značajnom broju izbjeglica i migranata. Što se tiče izbjeglica, ja sam došla na kraj prvog e, sastanka. Mi smo, e, dakle, na temelju podataka UNHCR-a regularizirali status svima onima koji su bili na popisu izbjeglica UNHCR-a. Zatim smo otvorili regionalne urede diljem Maroka gdje su se migranti mogli doći upisati i na temelju toga smo pokrenuli postupak regularizacije njihovog statusa, naravno pod uvjetom da su ispunjeni određeni uvjeti, prije svega dakle prioritetne kategorije su nam bile žene, starije osobe i djeca, zatim smo krenuli na sljedeću kategoriju, to su bili studenti i nakon toga radno aktivno stanovništvo. U manje od tri godina mi smo regularizirali status 27 tisuća osoba. Nadalje smo radili na njihovoj integraciji. Potpisali smo partnerske sporazume među ministarstvima, ali isto tako i sa drugim važnim tijelima kao što je Vijeće za ljudska prava i to je omogućilo migrantima da imaju pristup e, javnim e, službama, javnim uslugama i e, isto tako im je omogućilo stambeno zbrinjavanje. Sada još uvijek radimo na ujednačavanju zakonskih propisa koji se tiču usklađivanja prava migranata sa radničkim pravima. Donijeli smo nedavno zakon o borbi protiv trgovine ljudima. Dakle, mi kontinuirano radimo na tome svakodnevno, uredi su i dalje otvoreni, nastavlja se sa njihovim evidentiranjem i mi vjerujemo da će se te brojke zapravo samo povećavati. Dakle, sve to govori o činjenici da smo mi sa svoje strane kao zemlja e, južnog sredozemlja odradili svoj dio posla. Mi smo isto tako pokušali svoje iskustvo prenijeti nekolicini drugih zemalja. Kao što sam na početku istaknula, smatramo da su sada vremena drugačija, da su migracije pojava koja će trajati neko vrijeme, sve više i više i zapravo trebamo vidjeti u kako ćemo, kakav ćemo stav zauzeti prema toj pojavi. Mislim da će 21. stoljeće biti stoljeće velikih migracija, to treba prihvatiti, također treba prihvatiti načelo slobode kretanja radnika i jasno je da će to dovesti do uzajamnog e, obogaćivanja. Evo, nadam se da nisam uzela previše vremena. Hvala. Nema problema. Veleposlaniče, izvolite. Zahvaljujem eh, predsjedniče i zahvaljujem na pozivu. Eh, rado smo odgovorili na njega u svjetlu prijateljstva i suradnje i međusobnog poštovanja između Egipta i Europske unije i velike uloge koje to igra u europskoj politici, a vremena ovo je dobra prilika za razmjenu mišljenja o važnim temama povezanima sa izbjeglicama i migracijama. Želim e, podijeliti e, mnogo s vama onoga što je rekla moja kolegica ministrica upravo što se tiče procesa iz rabata. Također pozdravljam e, kolegu iz IOM-a iz Kaira s kojim puno surađujemo u okviru kartumskog procesa i svakako IOM treba svakako pohvaliti na ulozi koju ima i što je postao dio sustava Ujedinjenih naroda. Mi cijenimo naše partnerstvo i prijateljstvo s Europskom unijom. Nadamo se e, u uravnoteženoj suradnji sa svim institucijama i parlamentom, uzavši u obzir strateške veze i zajedničke prijetnje i potrebu da zajednički radimo uz međusobno poštovanje i nadamo se da Europska unija može također usvojiti ovakav strateški pristup e, i uzeti u obzir prilike i izazove s kojima se svi suočavamo i pomoći pronaći zajednička rješenja na dobrobit svih nas na konstruktivan i pozitivan način. E, današnji razgovor e, dolazi u, trenutak kada, u trenutku kada milijuni života na istoku i Africi su pod utjecajem najvećih globalnih kriza, globalnim e, krizama, potrebama razvojnih zemalja, migrantskim krizama raz, i raznim e, trendovima diskriminacije, rasizma, ekstremizma, terorizma i tako dalje. Stoga se e, gledamo na ovo pitanje iz jedne šire perspektive i ovdje mislim da svi shvaćamo i vi i mi da su nedavni razvoji pokazali da problemi e, koji se čine dalekima su bliži nego što se čini. Ništa bolje ne pojašnjava to od tri pitanja koja smo danas raspravljali. To su terorizam, e, migracije, izbjeglice i ekstremistička ideologija koja utječe na sve nas i zahtjeva koordinirani pristup i odgovor koji počinje sa razumijevanjem da je to zajednički problem kojem je potrebno naći zajedničko rješenje, a ne prebacivati krivnju, jer to više nije dovoljno i vidimo da to neće biti dovoljno. i Mislimo da je to početak e, strategije iz valete, razmišljanja iz valete koja je upravo e, povezana s time kako Afrika i Europa mogu održavati dugoročnu održivu vezu, a ne samo kratkoročne rješenja. Vratit ću se još na to kasnije. A sada dopustite da kažem nešto o pitanjima migracije i izbjeglica. Egipat pozna ovo pitanje svakako dobro. Čuli ste neke brojke od kolegice iz i želim reći da trenutno Egipat ima 5 milijuna izbjeglica i migranata, znači 5 milijuna, uključujući 500 tisuća sirijaca. Fokus obično kad se radi e, o podacima iz e, Međunarodna organizacija za migracije je fokus na Sirijcima, ali e, sve ukupno imamo 5 milijuna e, Libice, Iračane i tako dalje. A 500 tisuća Sirijaca koji žive u Egiptu ne žive u izbjegličkim logorima nego u normalnim e, kvartovima sa subsidiranim sa podupiranim obrazovanjem i zdravstvom imamo otprilike 300 milijuna dolara troška godišnje o tome. Znači oni su dio naše zajednice i mi ćemo nastaviti svakako e, raditi svoj e, posao i ne izgibati se našim e, obvezama kao što to čine neke. A proteklim godinama vidjeli smo E, značajni porast regularnih migracija prema Egiptu i Europi zbog rata, siromaštva, nestabilnosti u Africi i Bliskom istoku i vjerujemo da naš egipatski pristup je da to, na to treba odgovoriti na sveobuhvatan e, i e, holistički način. Samo se usredotoči na sigurnosne aspekte koje uključuju mjere presretanja kontrole granice, nije i ne smije biti jedini odgovor na ovaj izazov. Jer će e, to samo tjerati imigrante u ruke krijumčara ljudima, a oni će to e, koristiti za njihovu eksploataciju i nasilje. Znači, izbjeglice treba adekvatno zaštititi prema međunarodnom pravu i dati im pravo da vode e, normalan život i pomoći im integrirati se to pa uključuje fokus na same temeljne uzroke migracija. Mislim da smo puno puta to rekli, ali treba to reći ponovno. Temeljne uzroke kao što je rješavanje kriza, kao u Siriji, na primjer, e, siromaštva, ekonomski razvoj, raz, zapošljavanje za mlade, za žene i jačanje stabilnosti u regiji. Također smo zabrinuti da sadašnja rasprava o regularnim migracijama i azilu u Europi samo jače rasizam i ciklus ksenofobije i islamofobije što može voditi do političke, etničkog i vjerskog ekstremizma. Mi smo u Egiptu trenutno e, doista punim e, e, i preplavljenim migrantima koji idu prema Europi. Vidite što se dogodilo kao rezultat sporazuma s Turskom. Zatvaranje balkanske rute i sporazum u Sjevernoj Africi pritisak se povećao na Egipat. Kao rezultat toga i stoga je broj migranata i izbjeglica koji dolaze u Egipat i u tranzitu i e, kao destinaciju se povećao upravo zbog to ova dva sporazuma. Tako da, na primjer, moram kažem točnije što se dogodilo, broj ljudi koji e, traže status izbjeglica od UNHCR-a u e, Egiptu je 800 ljudi na dan. Znači traži status e, izbjeglica u Egiptu. Znači to pokazuje da smo mi dio destinacije, a osim onih koji dolaze i žele ići u Europu. Dakle, u posljednje tri mjeseca, samo u posljednje tri mjeseca, egipatska granična kontrola zaustavila je više od tisuća ilegalnih migranata koji su krenuli prema Europi iz raznih luka u Egiptu. To ne znači da drugi nisu uspjeli. Jesu, jesu, ali to pokazuje koliko ih je. Nikad ne možete naravno imati 100% sustav. Ali samo posljednja tri mjeseca, evo u posljednjim danima smo ih preseli oko 400 koji su pokušavali otići u Europu. Dakle, postoji puno pritiska i radimo sve što možemo, ali ima puno pritiska i ljudi E, pokušavaju i dalje ići dalje. Ove godine broj e, migranta prema Europi i Sjeverne Afrike je 110 e, tisuća ljudi, a 90% iz Libije kreće, a 10% iz Egipta. A od tih 10%, što je otprilike 10 tisuća, 90% nisu Egipćani. Dakle, otprilike tisuću su Egipćani, a ostale, dakle nisu. Dakle, egipatski pristup bavljenju ovom pitanju rješava tri ključne stvari. Dakle, nacionalno rješenje, regionalno i međunarodno rješenje. Na nacionalnoj razini shvatili smo rano važnost još 2010. E, da postoji potreba borbe protiv trgovine ljudima i uništavanja poslovnog ciklusa krijumčara. Imamo zakon od 2010. i strategiju Nacionalni odbor za borbu protiv krijumčarenja ljudima i trgovinu ljudima. I krijumčari se kažnjavaju, znači kazneno gone i zatvaraju. I evo, dan, danas imamo još jedan zakon koji usvaja trenutno parlament za borbu protiv ilegalne imigracije, taj zakon e, fokusira se na kažnjavanje krimčara, naravno ne žrtve, e, ne imigrante, nego krimčara. Osim toga, e, imamo i kampanju osvještavanja i tako dalje, koji su dio nacionalne strategije. Dakle, imate dva glavna mehanizma nacionalne razine za trgovinu, dakle, ljudima i i ilegalne migracije za borbu s tim fenomenom i usto e, znači pružanje usluge Egipćanima i pokušavamo istovremeno blokirati što je više moguće te imigrante od toga da e, putuju e, dalje, ali ne dobivamo dovoljno potpore. Neću sada spominjati pre, <laughs> kako imamo sporazume sa susjednom nam zemljom koja od vas dobila 6 milijardi dolara, ali veličina, količina e, potpore od koje se očekuje godišnje ili pregovara je dvije, e, dva milijuna, za razliku od šest milijardi, za onu zemlju koju dobro poznajete. Dakle, e, na regionalnoj razini, oprosti evo tu je katomski proces, ali moram spomenuti evo još to. Tu smo svjesni da također je to afričko regionalno pitanje. Mi kao E, Afrikanci se moramo suočiti s time. Što moramo učiniti kao dio Afrike? Što učiniti na rtu Afrike kako bismo to riješili? Imali smo puno sastanaka u Egiptu prije nekoliko mjeseci i ministarski sastanak za afričke e, sastanak, za afričke ministre Afrike koja se strategija može E, koristiti za izbjegavanje tog problema i rješavanje tog problema. I mnoge zemlje su na tu Afrike imali to i zapravo je e, čaša polupuna. I mislim da u pitanjima i odgovorima možemo više o tome govoriti, ali postoje još stvari koje su potrebne. Egipat je pomogao nekim od tim zemalja, iako imamo goleme ekonomske probleme, ali do sada smo organizirali 11 programa obuke za afričke zemlje, obuku za 250 e, afričkih e, policajaca i civila u području migracije i borbi protiv ovog fenomena. Valeta. postavljena je niz pitanja e, od strane parlamentaraca kakva je ocjena o valete, ali iskreno da kažem mi kao predsjedatelji kartonskog procesa razumijemo da E, afričke vođe koji su išli u valetu su vidjeli da ih Europska unija treba i da nije to bilo da samo kao uobičajeni scenarij gdje Afrika treba Europu, nego da Europa treba i Afriku i stoga je tu bilo obećanje i obećanje i dalje stoji do dan danas i kada gospodin moj Moto sastavljao s nama, sa kolegama iz, Euro, iz Maroka, e, u okviru Europskog rabatskog i e, kartonskog procesa, Rekli smo da ne želimo kratkoročni proces, nego novo partnerstvo između Europe i Afrike. Upravo zato ovih pet komponenta valeta odgovaraju na to kao integrirani paket. Znači što kažu? Razvoj, eh, jer je to znači rješavanje temeljnih uzroka. Znači stvaranje prilika. Drugo, legalna migracija. Jedan ključni element za rješavanje ilegalnih imigracija je pružanje mogućnosti za legalne migracije. Kad zatvorite sve vrata, ljudi idu kroz prozore, naravno. To je dakle drugi put koji je dogovoren u Valeti, a treće, zaštita migranata. Čuo ovaj element kako ih zaštiti, jesu li migranti ili imaju li prava. Znači četvrto je situacija koja, u kojoj svi dobivaju, a to je rješavanje krijumčarenja. Europa i Afrika rade zajedno u tom području i tu svi dobivaju i četvrto je dobrovoljni povratak, za to je posebice Europa zainteresirana. Dakle, to je dugoročna perspektiva i to želim reći. Dakle, mislim da imamo priliku ako se valeta dobro sveobuhvatno primijeni A ne samo da Europa kaže mi samo želimo zaustaviti tok, a Afrika kaže mi želimo samo keš. To onda neće funkcionirati. Ali ako imamo održivu vezu koja obuhvaća tih e, pet e, elemenata, mislim da ćemo tu ostvariti okvir za budućnost. Kako kako to sad pak sinhronizirati s onim što se događa u Rabatu i Kartumu, bilateralno i tako dalje, mislim da je upravo to najveći izazov za sljedeće mjesece i godine, dakle osigurati da kako idemo dalje sa valetom i Kartum da dalje i da se rezultati međusobno uključuju. Ali da kođe i bilateralni sporazume između afričkih i europskih zemalja, znači kako maksimalizirati komplementarnosti i izbječavati udvostračenje i udvostručavanje izazov e, pred kojim je Egipat je veliki i ne mislimo da je dovoljna sadašnja razna suradnja. Ako želimo to doista riješiti, to pitanje. Treba nam puno više suradnje da bismo mogli to riješiti, ali širi okvir suradnje i ozbiljni smo oko toga, cijenimo ovaj dijalog i također Evo, nadamo se e, da ćemo čuti reakcije uvaženih zastupnika i oprostite što sam prekoračio svoje vrijeme. No. <laughs> Thank you very much. Uh, the floor is to our rapporteur, Ms. Var Hvala, gospođa Valenciano, izvolite. Bueno, muchísimas gracias a, a los dos. Hvala, predsjedniče. Želim zahvaliti našim govornicima. Ovo dolaze iz zemalja koji imaju značajno iskustvo i mogu nam mnogo toga prenijeti. Mi pokušavamo stvari sagledati iz jedne nove perspektive, dakle nove perspektive vezano uz izbjeglice i prisilni premještaj. Kao što je rekao kolega iz Maroka, kolegica iz Maroka, ta zemlja upravo nam daje primjer zemlje koja je bila zemlja iz koje su migranti odlazili, a sada je postala odredištem migranata. Mislim da je vrlo zanimljivo čuti to iskustvo, budući da je zapravo slojevito. Da kako ja sam svjesna svih problema na koje Maroko naišao pokušavajući zbrinuti taj velik broj izbjeglica jer dakle njih oni ukoliko se ne zaustave završit će u Italiji ili Španjolskoj. Ovo iskustvo koje smo čuli od predstavnice Maroka iznimno je značajno. Dakle, mislim da se radi o jednoj dugoročnoj perspektivi, a pritom se ne smije zaboraviti ni na hitne slučajeve i potrebe. Međutim, i kratkoročne i dugoročne perspektiva imaju nešto zajedničko, a to je sljedeće. Ukoliko želimo odgovorno pristupiti rješavanju ovoga problema, onda trebamo krenuti sa tom dugoročnom politikom već sada. Vrlo je važno da Europska unija izvoji potrebno svjeslo sredstva, dakle u, u financijskom smislu i u ljudstvu. I tu dolazim do onoga što je rekao predstavnik Egipta, a to je da se ne može sve svoditi na to da oni kontroliraju migracijske tokove, a mi e, šaljemo novac. To ne može funkcionirati na takav način. To smo ostalo mogli vidjeti i temeljem iskustva s Turskom, osim e, dvojbi, e, dakle i pravnih nedoumica koje proizlaze iz tog sporazuma s Turskom. Dakle, osim toga možemo vidjeti da i neovisno o Turskoj ljudi dolaze iz Libije, dolaze preko Egipta, dolaze mnogo opasnim rutama i zapravo je riječ o mnogo opasnim prelascima, a postotak e, brodova koji se potope mnogo je veći nego što je to bilo u Turskoj. U posljednjih nekoliko tjedana dolazim nam se više ljudi preko Italije i dakle ta oceanska ruta, ta morska ruta je vrlo opasna. Također trebamo pokušati analizirati uzroke zbog kojih ljudi napuštaju svoje zemlje Neovisno o tome koliko im se prepreka ispreći na putu, ljudi će pronaći novi put i zapravo će svi ti novi pravci biti sve opasni. Postoje brojni bilateralni i multilateralni sporazumi, mislim da je to pozitivno. Europski parlament ne raspolaže svim podacima kada je riječ o novim dijalozima i mislim da trebamo to iskoristiti kod sastavljanja izvješća. Zatim tu se postavlja i pitanje sporazuma na regionalnoj razini i među regijama, zemlje koje su najviše izložene ovom fenomenu trebale bi biti u mogućnosti sklapati sporazume sa drugim zemljama u regiji i to bi vjerojatno bilo učinkovitije od sporazuma koje mi pregovaramo iz Europe. Ono što mene kao profesionalnu političarku zanima je sljedeće pitanje. Smatrate li da bi Europska unija trebala početi na drugačiji način kreirati svoju politiku? Što mislite da nedostaje u politici Europske unije prema vašim zemljama? Dakle, tu je pitanje nadzora nad granicama, ali isto tako i pomoći prognanicima i zaštite prava migranata. Što mislite da bismo trebali poduzeti, e, što smo do sada propustili učiniti, e, imajući u vidu ovu dugoročnu perspektivu koju ste nam predstavili, to je zapravo jedini način da se dođe do rješenja za ove ljudske tragedije kojima smo svakodnevno svjedoci. Hvala gospodin Panceri, izvolite. Hvala predsjedniče. Mene bi zanimalo što naši uzvanici misle o sljedećem. Usputim, želim zahvaliti na dolasku. Dosta smo govorili o zaključcima samita iz Valete. Međutim, ja sam stekao dojam da tu postoji problem koji se tiče dosljednosti zapravo sredstva koja se izvajaju za suradnju nisu visoka i tu sada postoji prijedlog e, o 62 milijarde eura koliko bi se trebalo izdvojiti za Afriku, ali to će ovisiti o mobilizaciji sredstava iz privatnih izvora, što nije uvijek lako postići. Mi imamo već fondove za izvanredne situacije, za migracije, ali to je samo 1,9 milijardi za 28 zemalja i za razdoblje od 5 godina. Dakle, tu e, postoji jedna paradoksalna situacija. Taj fond se zove Fond za izvanredne migracijske situacije, međutim, kao što smo čuli, svi smo svjesni da su strukturna dugoročna pitanja iznimno važna i trebamo se pozabaviti dubljim uzrocima kao što su siromaštvo, nejednakost, eksploatacija ljudi, pitanja zaštite okoliša i tako dalje. Akcijski plan iz Valete se donekle bavi tim pitanjima, dakle postoje sredstva, ali nema ih dovoljno i to se sve skupa ne odrađuje dovoljno konzistentno. Mi s jedne strane tražimo više suradnje s trećim zemljama za upravljanje migracijskim tokovima, a istovremeno, kao što smo mogli čuti proteklih tjedana, namećemo potpisivanje e, sporazuma o suradnji ili, ili sporazuma o slobodnoj trgovini što će dovesti do problema i što će zapravo povećati broj ljudi koji će htjeti otići iz tih zemalja. Moramo brzo riješiti da proturječja jer kao prvo očito je da se naša djela ne poklapaju s onime što govorimo, a drugo, ljudi iz međunarodne, međunarodna zajednica i e, lokalno domaće stanovništvo više nam neće vjerovati, tako da bih volio čuti vaše mišljenje o toj problematici. Mislim da postoji stvarna opasnost da usprko svim tim lijepim riječima, da će se zapravo problem ponovno pojaviti i zapravo u još gorem obliku. Gospodine Preda, hvala, zahvaljujem našim uzvanicima. Posebno želim pozvaditi gospođu Bojda koja je ne tako davno bila vrlo aktivna u suradnji između Europskog parlamenta i parlamenta Kraljevine Maroko. Zahvaljujem vam na izlaganjima. I htio bih također reći da mi je iznimno drago bilo čuti riječi naših uzvanika te njihovo, njihova iskustva kako iz Maroka tako i iz Egipta. Oboje su naglasili potrebu da se dosljedno provedu odluke donesene u različitim formatima, posebno na samitu iz Valete eh, prije gotovo godinu dana. Posebno mi se čini zanimljivim činjenica da se ovdje zapravo pokušava pomiriti jedna dugoročna vizija sa kratkoročnim potrebama. Summit iz Valete je iznio 16 ciljanih inicijativa kojima je rok kraj 2016. godine tako da je važno da imamo i jednu e, dugoročnu viziju, no činjenica jest da postoji i te činjenice i da moramo raditi i na kratkoročnim inicijativama. Dakle, kao što sam rekao, ovim, inicijativama rok istječe krajem 2016. godine. Nismo još došli do toga. Imamo još četiri mjeseca do kraja godine. Međutim, bilo bi zanimljivo čuti od naših uzvanika što misle o dinamici kojom se ovo provodi i što je prema vašem mišljenju najsolidnija inicijativa? Ovih 16 inicijativa kojima istječe rok krajem godine zapravo idu u raznim smjerovima i to nije ovih pet inicijativa koje je spomenuo predstavnik iz Egipta. Ne slažem se u tom smislu sa predsjednikom pododbora za ljudska prava. Postoje i neke kratkoročne inicijative koje daju rezultate. Žao mi je, ali sporazum potpisan s Turskom predstavlja nešto što je polučilo uspjeh. I mislim da je u našem interesu, kako smo već istaknuli jutros, da se s time nastavi, dakle da se to provodi na takav način i da to Turci ne počnu osporavati ili ignorirati, a ni mi. Hvala vam još jedan put na pozornosti. Next is uh, colleague Euh. Hvala predsjedniče, uvaženi kolege, ministrice, veleposlaniče. Prije svega želim zahvaliti vama na izlaganjima, zahvaljujem također i na kvaliteti vašeg izlaganja. ovdje krajem koloza, odnosno početkom rujna 2016. godine, nalazimo se uistinu na prekretnici u odnosu na samit koji je održan u leti. Kao što je upravo naglasio kolega Preda, samit e, iz prosinca 2015. godine imao je nekoliko važnih političkih ciljeva, a svrha je bila borba protiv e, problema vezanih uz migracije. Osnovni cilj bio je izgradnja trajnog partnerstva između Europske unije i afričkih zemalja. Međutim, moramo reći da je iznos od 1,8 milijardi eura za osnivanje ovoga fonda u usporedbi sa perspektivom od 6 milijardi koliko je odobreno Turskoj u okviru sporazuma sa Europskom unijom. Dakle, da se taj iznos čini relativno malenim u odnosu na ovaj drugi. I zato bi me zanimao odgovor na sljedeće pitanje. Možda bi bilo dobro da precizirate e, dakle, na kako, kako je iskorišteno ovih 1,8 milijardi eura od studenog 2015. godine i e, koje su nove perspektive koje bi mogle omogućiti da se zapravo trajno provode zaključci iz valete. Mislim da ovo također trenutak kada treba objasniti, odnosno kada bismo trebali čuti vaše zahtjeve E, kako bismo mogli zapravo povećati financijska sredstva koja se izdvajaju ukoliko želimo istinski riješiti uzroke ove krize. Kao što je rekao kolega Pancerija, kao što je rekla isto tako i ministrica, očito je da postoje neki suštinski problemi, o tome smo mogli čuti i od Međunarodne organizacije za migracije, dakle siromaštvo je e, jedno od, od glavnih e, uzroka, isto tako i borba protiv e, klimatskih promjena te ekonomske čimbenici, to su najvažniji razlozi za migracije. Uvaženi kolege, ministrice, pod vodstvom Muhameda VI. Maroko je uistinu primjer dobre integracije zahvaljujući politici e, koja se vodila posljednjih godina u Maroku. Mislim da bismo trebali dodatno objasniti tu politiku i kako se ona provodila u Maroku. Mislim da bi bilo također zanimljivo da se to uzme kao primjer svim ostalim zemljama u regiji. S obzirom na uspjeh koji je polučila ta integracijska politika e, kada je riječ o migrantima iz subsaharske Afrike, dakle, a tome smo bili svjedoci u Maroku posljednjih godina. Hvala. E, želio bih ukazati osobito naše kolege socijaliste na sljedeću činjenicu. E, recimo da krojač dođu u jednu zemlju kao migrant, i da bi on mogao zauzeti radno mjesto koje bi inače netko eh, lokalni mogao raditi. Ali i on treba preživjeti, tako da jednostavno i na taj način će morati moći kupovati hranu i trošiti drugdje. 97% radne snage na zapadu su imigranti i to je jedna, jedan faktor koji biste možda trebali uzeti u obzir. Hvala. Ana meš. So would like to thank you for your ja zahvaljujem na vašim izlaganjima, radi se nečem korisnom i važnom, dakle da čujemo od vas kako ovi procesi funkcioniraju. U tom smislu slažem se No, no, s onime što ste rekli kolege i vi sami, da novac koji je do sada dodijeljen ne pokazuje ozbiljnost, osobito usporedbi sa Turskoj, gdje svi govore o sporazumu, ali takav sporazum, potpisani sporazum još ne postoji. Postoji samo izjava, ništa drugo. Naravno, ako pogledamo same uzroke, kao što je kolegica Valenciano rekla, uzroke s kojih ljudi dolaze, to su velike ekonomski razlozi. I sami ste rekli imamo pitanje klimatskih promjena i implikacije toga, no znamo da je također to velike vežne sa lošim upravljanjem, sa opresijom i političkim razlozima. Ljudi dolaze iz područja gdje postoje sukobi. Dakle, kada govorimo o uzrocima, mislim da bismo kao europljani mi trebali pogledati naše uzroke, zbog čega odjednom stvar poput zaprimanja migranata, koja do sad nije bila problem, je postala problema, ima veze sa našim glupom gospodarskim politikama koje nama ne, stvara, ne stvaraju rast, a sada se to sjeća i u širem susjedstvu. Moje pitanje je da ukoliko bi ovaj proces doista trebao imati tu regionalnu dimenziju koju ste spomenuli, dakle bavljenje samim uzrocima, da li ekonomskim, političkim ili drugima, Možda nam reći kakav je tu razvoj događaja? I također imamo pitanje s kojim ste, s kojim, kojeg ste se s pravom dotakli, kao što ste rekli gospodine Bajda, da ako neće doći na jednu stranu, doći će s druge strane, a to je ključno pitanje otvaranja sigurnih, zakonitih ruta kao jedinog načina da se učinkovito ne samo zaštiti ljudi, spasi živote, već da se uskrati posao mrežama krimčara. Koja je dakle vaša procjena toga što je u međuvremenu postignuto jer ovo je nešto oko čega europljani doista nisu ponudili nikakva rješenja, nikakve sigurne zakonite rute i na taj način također omogućavaju poslovanje tim velikim um, poslovima, ne samo malim ljudima koji preživljavaju od toga, već velikim kriminalnim mrežama koje su vezane i uz terorizam i koje stvaraju dakle vezu između organiziranog trgovine ljudi s vaše strane sa onom našom stranom, a to je mafija. Hvala, ne vidim da još netko tražio riječ, pa ću riječ ponovo dati mm, gospođi Bojdi. Eh, Hvala predsjedniče. Hvala dame i gospodo zastupnici. Zahvaljujem svima koji su postavili pitanja. Pokušat ću sada na njih odgovoriti. Vi ste rekli, odnosno postavili ste pitanje što bi trebala poduzeti Evropska unija. Gospodin i gospođa Valencijano su govorili o tome kako bi Europa trebala oblikovati svoju politiku prema ovim zemljama. E, ja da kako govorim na primjeru Maroka, na samom početku sam rekla da je za nas načelo solidarnosti i zajedničke odgovornosti iznimno važne. To je važno za zemlje iz kojih dolaze migranti, za tranzitne zemlje i za zemlje koje su odredište migranta. Mi smo dugo vremena bili tranzitna zemlja, djelomično smo to i sada. Kao prvo je važno da postoji politička volja u svim tim zemljama, dakle u zemljama prihvata izbjeglica, u zemljama iz kojih odlaze migranti i u tranzitnim zemljama. Zatim mora postojati politička podrška i ona treba biti stvarna. Dakle, to treba vrlo jasno reći e, u odnosu na sve te zemlje i to na svim razinama. E, prilikom rada na tim politikama treba staviti naglasak na dugoročnu perspektivu ja na tome inzistiram iz sljedećeg razloga. Naime, kod kratkoročnih mjera postoje neke aktivnosti, ali one se preklapaju, kako ste i sami rekli. I zato je važno da postoji višedimenzionalni pristup i zato također moraju postojati financijska sredstva. Neću vam prikriti činjenicu da je Maroko donio svjesnu odluku da krene u jednu politiku integriranja migranata. Mi smo isto tako donijeli odluku i to je bio naš izbor da velikim dijelom financiramo tu migracijsku politiku. Da kako sredstava nikad dosta. Kolega Badr je spomenuo 300 milijuna eura, to je bilo u kontekstu Egipta kod nas je to procijenjeno 230 milijuna eura godišnje. Europska unija izdvaja sredstva, tu postoji dakle taj, ta zaklada od 1,8 milijardu eura, međutim to nije dovoljno. E, kao prvo zato što se to odnosi e, na 28 država, dakle to je namijenjeno svim zemljama, a isto tako zato što se tu e, iz toga bi trebalo pokriti sve dimenzije migracija, uključujući tranzit. I tu bi trebalo uložiti veće napore, dakle trebalo bi razmisliti o financijskoj pomoći, posebno zato što ta sredstva dolaze iz već postojećih fondova, dakle to su sredstva koja su već dodijeljena nekim drugim programima i nije na nama da to kažemo, ali odnosno nije na nama da donesemo odluku o tome, ali možemo reći da smatramo kako bi u financijskom smislu to bilo dobro došlo. Naime, sposobnost e, financiranja je različita od zemlje do zemlje i neke zemlje možda imaju najbolju političku volju, ali naprosto nemaju dovoljno mogućnosti za financiranjem svih tih programa. Zatim na početku smo već spomenuli da migracije nisu samo nezakoniti tokovi. Da, e, tu su brojke su značajne, ali moraju se također uspostaviti programi za strukturiranje zakonitih migracijskih tokova. Mi smo to učinili u suradnji sa Španjolskom, dakle da imamo taj cirkularni migracijski tok, što je omogućilo da se definira potreba za radnim mjestima, da se također pruži pomoć Marokancima i drugim Afrikancima koji su se vratili kući, da im se pruži profesionalna obuka, osposobljavanje i tako dalje i na taj način smo regularizirali te migracijske tokove i zapravo smo ih evidentirali što je važno jer kroz evidentiranje se također rješava i ovaj sigurnosni aspekt i smanjuje se, odnosno razbija se ta mreža, nezakonita mreža trgovine. Još jedno područje u kojem je Maroko uložio velike napore je se tiče posljedica tih migracija, mi vidimo da to utječe na nas u Europi i zapravo da dolazi do segregacije, nažalost, i postoji taj eh, jedan jedan zapravo rasizam, ali možda da ne koristim tu riječ, zapravo odbacivanje drugog, odbacivanje migranata i zato je bitna kulturna i vjerska integracija i mislim da bi tu trebalo uložiti više napora. Mi nastojimo na tome raditi na bilateralnoj razini, radimo na tome i na multilateralnoj razini, dakle posebno kada je riječ o Maroku i Europskoj uniji, ali to se isto tako odnosi i na druge europske zemlje i Maroko. Mi smo 2003. godine pokrenuli i jednu vjersku reformu koja se temelji na suživotu što znači da nastojimo zapravo ugraditi u društvo određene vrijednosti i otvoriti zapravo migrante prema e, pluralitetu kultura i mislim da bismo u Europi također trebali da bi i se u Europi trebalo poduzeti više napora kako bi se smanjio taj fenomen odbacivanja drugoga. Dakle, gospođa Gomez je spomenula ekonomske čimbenike, da je ekonomska kriza isto imala svoje posljedice, ali postoji i kulturna kriza i mislim da je o tome treba progovoriti. Mi smo u Maroku pokušali to riješiti. Prije svega smo osnovali Akademiju za obrazovanje imama, zatim smo to otvorili za različite e, državljane za, e, iz drugih afričkih zemalja, ali isto tako i zapadnih zemalja. Također smo e, pokušali u to obrazovanje ugraditi i rodni pristup. To je inicijativa e, žena i mama, jer emancipacija žena i položaj žena u društvu omogućuje kvalitetni razvoj i ne možemo govoriti o razvoju i e, reformama u nekoj zemlji, bilo da je riječ o političkim ili drugim reformama, bez bez stvarnog sudjelovanja žena u tim procesima. Dakle, u svemu tome treba provesti analizu. Mislim da zapravo, e, mislim da je dobra stvar što ljudi na svjetskoj razini postaju toga svjesni, podiže se razina svijesti, međutim možda trebamo biti kreativniji u svemu tome i treba ćemo svakako e, svi pokazati veću dozu hrabrosti u odnosu na spomenute pojave. Gospodin Preda je spomenuo dinamiku kojom se kreću inicijative nakon samita u Valeti. Još jedan put ću ponoviti Istina je da se kratkoročna i dugoročna perspektiva preklapaju, ali ne može se sve odrađivati samo kratkoročno. Da kako neke regije su bile posebno e, predmet tih mjera iz Valete, mi nismo, mi Sjeverna Afrika nije bila e, među tim zemljama na koje su se odnosile mjere iz Valete, ali se u svakom slučaju mi e, smatramo da se i nas tiče taj dugoročna perspektiva i rješavanje dubljih uzroka koji su doveli do fenomena migracija. Gospođa Gomaš je također govorila o razvoju i o političkim uzrocima. Ja sam na samom početku istaknula da je jedan od uzroka, dakle da ima više čimbenika, ekonomski, politički, ekološki, klimatski. E, dakle, postoji nestabilnost u nekim zemljama, u Libiji, u Siriji, u subsaharskim e, zemljama i to e, se je, proizlazi iz internih problema na političkoj razini, tako da ljudi odlaze zbog e, pomanjkanja političke stabilnosti u tim zemljama i tu bi međunarodna zajednica trebala pomoći da se dođe do rješenja i u tom smislu svi sudjelujemo u nastojanjima da se kroz pregovore dođe do rješenja. To je e, i slučaj Libije. Mi smo imali čast e, što smo bili domaćini pregovora za pronalaženje rješenja za situaciju u Libiji. Mi dalje podržavamo taj e, proces e, da se dođe do jednog političkog rješenja za Libiju i kada se ponovno uspostavi e, stabilnost što je nužno u Libiji, to će sigurno izravno utjecati i na ova pitanja. Ne znam jesam li nešto propustila, mislim da nisam. Hvala. Hvala i vama. I sada veleposlanik Badr. Hvala vam lijepo. Mislim da je prvo pitanje zastupnika Valenciano i Macijeri se tiče onoga što Europa još više može učiniti. Mi obično ne držimo prodike, nisu na to navikli. Jer vjerujem da je važno preuzeti vlasništvo nad nečim. No ova današnja aktivnost mislim da je vrlo dobar korak u odgovarajućem smjeru. Da više saslušate same dionike mnogi dionici, što mi znam na temelju svog iskustva iz Kartuma, dakle kad radimo sa Sudanom, Južnim Sudanom, Etiopijom, Eritreom i drugim zemljama, po prvi puta zapravo kad kada čujemo stvari koje se rade i što zapravo tim ljudima doista treba. I dakle, ravna linija je udaljenost između dvije točke. Kada ta zemlja, taj naš pandan kaže, poslušajte me, treba mi pomoć ondje, trebam mlijeko, ali vi mi dajete sok od naranđe. To je nešto, to je korisno. Tako dakle, da vjerujem da je prva reakcija prije svega poslušati više same zemlje i mislim da ćete ondje pronaći rješenja, jer te zemlje zabrajmo cijelu retoriku, te zemlje imaju već svoje projekte koji nisu toliko skupi. I oni će vam moći reći što im je potrebno. Mi imamo 25 projekata koje smo izložili Europskoj uniji. Ministar Roka je rekao 230, ne, dobili smo 2 milijuna samo. Dakle, jedan projekt je dobar od 2 milijuna. Iako smo mi prezentirali 25 projekata za koje smo smatrali da se izravno tiče onoga što je nas zanima. 230 milijuna eura je trošak migracijskog procesa u Maroku koji mi sami plaćamo, kaže prethodna govornica. Ispričavam se, no dakle, prepoznamo da ne postoji univerzalno rješenje za ovo pitanje, time ćemo se baviti još dugo vremena. 2010. i 2011. ja sam predsjedao ekskom za izbjeglice u Ženevi godinu dana i u to doba ljudi diljem svijeta broj raseljenih osoba je bio 10.000 dnevno, danas je 60.000 dnevno, 60 milijuna godišnje. Zbog čega? E, razlog iz kojeg se bavimo ovim pitanjem migracija je to što je to posljedica jednog dubljeg problema sukoba i nedostatak trenutnog međunarodnog sistema i nedostatak vodstva da se riješi te sukobe je problem. I ako se dugoročno ne pozbavimo time, mislim da će doista stvar biti teška. Raspodjela odgovornosti, to je druga vrlo važna stvar. Dugoročno, nesumljivo, to je odgovor. Neke stvari se kratkoročno događaju i rješavaju probleme na dugoročno gledajući. Ako je europski pokušaj rješavanja problema e, ukidanje tih tokova migracije, to je jedno potpuno drugo pitanje. No ako sveobuhvatno pristupimo ovom pitanju, s takvim pristupom e, novog odnosa, stabilnosti i sigurnosti sa Bliskim istokom i sa Afrikom, tada mislim da možemo e, bolje razgovarati. ne bi se trebalo, migracija bi svega trebala biti vrh e, sante leda, ali pogledajmo sve druge stvari koje nam u tom procesu mogu pomoći. Kao što je kolega rekla, ne možemo mnogo učiniti bez financiranja, to će i dalje ostati veliki, velika stavka. Zatim izgradnja kapaciteta, mnoge zemlje trebaju izgradnju kapaciteta u Egiptu. Imamo institucije, imamo kapacitete što se tiče borbe protiv trgovine ljudi, migracijama i tako dalje. Drugim afričkim zemljama takve strukture ne postoje. I za to ne postoje niti pravni mehanizmi. Mi se bavimo osposobljavanjem mnogih afričkih zemalja kako bi donijeli zakone za tako nešto. Ne postoje zakoni protiv nezakonite migracije, zakoni protiv trgovine ljudima. U Egiptu smo napredni u tome, imamo određene uspjehe i pokušavamo pomoći drugim afričkim zemljama, a mislim da i Europa tu može pomoći. Gospodin Mancer je također spomenuo novac. Novac čak i iz ovog fonda za nuždu. Većina nije svježi novi novac. Dio je tog novca recikliran iz drugih područja. Moram se u potpunosti složiti sa Anom Gomez. Vi ste dvije stvari pitali. Što je učinjeno po pitanju zakonite migracije? Vrlo malo. Ja sam u Valeti predložio da Europska unija udvostruči školarine za afričke zemlje. Gospodin Vimon je to prihvatio, no pokazalo se da te školarine, rekli da će ih udvostručiti dvije godine, ja sam rekao ne, želim to u godinu dana napraviti. I to je također prihvaćeno, ali samo za Europsku uniju. Dakle, ja sada vas molim kao Europski parlament da i svaka europska zemlja udvostruči školarine koje daje afričkim studentima. To će dati način, nadu i ponuditi obrazovanje mladima Afrike kako bi mogli na zakoniti način dolaziti ovamo. I to bi mogao biti jedan način e, koji možemo otvoriti puteve. E, nije tajna, mnogi dužnosnici koji će se sastati u valeti e, će imati probleme sa dobivanjem viza samo za te sastanaka. Zamislite kakva je onda situacija našim studentima, inženjerima, liječnicima. Dakle, kao što kažete, gospođo Gomez, potrebno je e, taj poslovni ciklus trgovaca ljudima razbiti, to ćemo učiniti pružanjem ovakve nade. Što se sukoba tiče, trenutno se bavimo u Egiptu i pokušavamo rešiti tri važna sukoba sa Libijom, našim susjedom, tamo nema granica, krijumčare se oružje i sve. proteklih par tjedana ugostili smo sve stranke u Libiji, parlament, vladu, vojsku, kako bi se pokušalo iznaći rješenje za borbu protiv terorizma, integraciju Libije, jednu vladu umjesto dvije, dakle ponovno okupljanje te zemlje. I mislim da je to vrlo važno. U Libiji mnogo radimo na tome u suradnji sa UN-om. Sirija svi znamo da se mnogo mora učiniti vezano za američko-ruski sporazum. Mi tome pružamo podršku. E, borimo se protiv terorizma u Siriji. Najgora stvar koja se danas može dogoditi je propast e, stanja u Siriji. Ovaj problem će se utrostručiti, učetvrostručiti. Dakle, Trebamo izbjeći takvu situaciju, kretati se ka pluralističkom društvu i to je nešto na čemu i egipatska vlada radi. Zatim mir između palestinaca i izraelaca. To je još jedan izvor problema i to radimo sa obje strane, izraelcima, palestincima, amerikancima. Ne samo kako bismo označili neke kvadratiće i rekli da to smo bavili, već kako bismo pokušali pronaći način zaokupiti sve uključene strane, doći do suradnje i pomoć u rješavanju problema. Rješenje dakle mora biti sveobuhvatno. Rješavanje sukoba, e, dugoročni pristup, e, razmišljanje i slušanje zemalja, kada mi kažemo da imamo određene izazove u Egiptu, e, cijenimo što zastupnici u parlamentu razumiju te izazove u borbi protiv terorizma, u izgradnji moderne države i kada gledamo taj cijeli spektar odnosa, mislim da ako se više nas sasluša pitanje financiranja, školarina, zakonite migracije, mislim da dugoročno možemo pronaći ponuditi mogućnosti mladima, čak i kada govorimo o mladim projektima zapošljavanja, jer to će biti ključno. Većina migranata su vrlo mladi ljudi i mislim da ako pronađu neke mogućnosti da će to biti jedan eh, izvor nadahnuća. Želio sam se zahvaliti još jednom na ovo, Egipat se raduje nastavku dijaloga. Hvala vam jer ovo smatramo da je vrlo dobra inicijativa. Da predlažem da se ovakve rasprave drže i sa drugim afričkim zemljama i učinimo ovu raspravu važnom kako bismo mogli e, ići u detalje i ostvariti naše zajedničke ciljeve u poboljšanju ovih naših stanovnika na ova dva kontinenta. Hvala. Hvala vam lijepo. Zahvalni smo što smo imali priliku razmijeniti gledišta s vama. Hvala vam na vašim uvidima i nastavimo sa zajedničkom suradnjom i ostvarimo ciljeve koje smo si postavili. Dakle, s ovom točkom dnevnog reda smo završili. Molim vas, ostanite ovdje. Nazvali smo OSS da malo ranije dođe kako bismo kroz dvije, tri minute mogli nastaviti e, sa sastankom sa glavnim tajnikom OSS-a i njemačkim predstavnikom ondje. Colleagues, please take your seats. Fasten seatbelts ready for takeoff. <laughs> Kolege, možemo polako nastaviti. Dakle, doista mi je čast i zadovoljstvo ali molim ljude samo da se svi smirimo i slušamo ili nastavimo razgovarati izvan prostorije kako bismo mi mogli raditi. Hvala vam. Doista mi je zadovoljstvo često gosta pozdraviti mm, glavnog e, tajnika OSS-a i također e, predstavnika njemačkog predsjedništva gospodina Gernota Erlera, a s kojim želimo razgovarati o aktualnostima u OSS-u. Dakle, što se tiče e, krize i konflikata koje imamo trenutno na našem kontinentu, imali smo također i pokušaj vojnog udara u Turskoj, ali također i sve lošiju situaciju u sigurnosti u istočnoj Ukrajini zbog ruske agresije, a sve to jasno pokazuje koliko je nužno usko surađivati između Europske unije, OSS-a i Vijeća Europe, evo barem tri da navedem. Važnost e, sveobuhvatnog sigurnosnog koncepta, znači OSS-a, OSS e, to govori od samog početka svog rada, to je posebice jasno zbog e, e ovih različitih nestabilnosti koje imamo. Imamo tradicionalne konflikt, konflikte, ali imamo također i pitanja sigurnosti, također e, kiberterorizam, nestabilnosti koje uzrokuje migracije i tako dalje. A također i široko članstvo OSS-a čini OSS važnim instrumentom za dijalog između Rusije i Zapada. I također oss ostaje forum e, gdje možemo zatraživati da se obveze e, preuzete u Helsinki u završnim e, dokumentima, ali također povijem iz Pariza. Dakle, ako pogledamo prioritete njemačkog predsjedništva, ministar Štanmer popisao je najvažnije od njih i znači ponovno uspostavljanje povjerenja između zemlja su zemalja sudionica kao i napora, održavanje napora za pronažanje punističkih, e, e rješenja za konflikt u Ukrajini oko njega. Također ministar je također naveo i obvezu njemačkog predsjedništva da dalje radi na E, dugotrajnim e, konfliktima, sukobima u OSS regiji kako bi se e, i OSS-ovi mehanizmi što bolje iskoristili. Nadalje, nužnost također rješavanja rada na dugoročnim konfliktima, sukobima između ostaloga je i izražena i u travnju kada je iznenada e, u Karabahu, odnosno ne iznenada su ponovno izbile borbe koje su vodile do e, mnogobrojnih žrtava vojnih i civilnih. Dakle, veselimo se na posljednjoj izjavi ministra Steinmera gdje je e, pozvano na kontrolu naoružanja i njeno oživljavanje u okviru SS-a Dakle, ako sada dobijete riječ, možda biste mogli vi konkretnije spomenuti neke inicijative koje su za sada planirane. Danas e, pak e, želimo pogledati kako izgledaju posljednji najnoviji razvoj i reakcije OSS-a u tome i mi smo na kraju tek e, kraj kolovoza, ali barem jednu međubilancu njemačkog predsjedanja i također što si, što si, si se postavlja kao ciljeve za sastanak ministara u prosincu. Pa evo, zato dajem riječ e, glavnom tajniku za njeru ili hoćete vi prvo? Dobro, kako želite, ako želite vi prije, dobro. Gospodin Erler, izvolite. E, zahvaljujem predsjedniče, uvaženi kolege, e, gospodine Zanije, e, uvaženi kolege. E, kao prvo želim srdečno zahvaliti na pozivu na današnju raspravu zajedno sa glavnim tajnikom Lambertom Zanijerom. Ovdje želim dati jednu kratku bilancu dosadašnjeg predsjedanja Njemačkoj SS-om, dakle pogled na preostalih četiri mjeseca i reći nešto također o aktualnom e, razvoju u OSS-u. E, OSS e, kao i institucije u Briselu upravo se vratili sa ljetne stanke, ali doista nismo posljednjih tjedana politički mogli mirovati, naprotiv broj kriznih žarišta još se poveća i Europska unija i OSS e, najvažnija dva stupa naše suradnje i zajedničke sigurnosti u Europi i dalje su izloženi velikim potresima e, izvana i, i iznutra. Ali također postoji nekih nekoliko svjetlih točaka. Kao predsjedatelji OSS-a u prosljednjih osam mjeseci svakodnevno smo vidjeli ko, koliko je odličnog posla odrađeno upravo u kriznim regijama OSS-a od strane, u kriznim regijama upravo od strane OSS-a u Ukrajini, postoji Special Monitoring Mission i njezinim radom u trilateralnoj kontaktnoj skupini dan je neprocjenjiv doprinos Minskom sporazumu, sporazumu iz Minska. OSS se ovdje pokazao učinkovitim alatom za djelovanje i iako su promatrači na sceni e, na licu mjesta često bili izlagani prijetnjama i smetnjama. Zato smo ove godine posebice radili na poboljšanju sigurnosti i e, opskrbi misija i također uz potporu zemalja članica Europske unije postigli ponešto, iako je sigurnosna situacija politički proces svema ono što se tiče Ukrajine i dalje nije svakako zadovoljavajući. Također postoji drugi sukobi u području SS-a za koje je potrebna pozornost. Nakon e, ponovnog e, razbuktavanja konflikta u Karabahu e, intenzivirali smo aktivnosti posredovanja u okviru SS-a i podupirali i zalažemo se za to da jačamo sposobnosti OSS-a za promatranje, zapravo promatračke sposobnosti i širenje e, kapaciteta e, i ljudstva. E, I u Gruziji također situacija nije zadovoljavajuća, ali barem postoje mali napreci u praktičnoj suradnji između dotičnih skupina. Ova je dinamika koju treba održati i jačati povjerenjem i humanitarnim mjerama u Transnistriji nam je također e, uspjela nakon godinama e, napretka ostvariti format 5 plus 2 i identificirati praktične e, točke gdje se može marem malim koracima približiti strane. Dakle, u prostim mjesecima vidjeli smo da mm, nikod jednog od konflikta neće ostati status quo, nego da su potrebni jač, jači politički napori za trajna politička rješenja. Čak i e, stranke u sukobu koje su do sada e, željele status quo sada e, prepoznaju tu nužnost. Ali svejedno, E, instrumenti vss a koji su se već dobro pokazali, treba im učiniti još učinkovitima i zato sam u procesu razmatranja raznih, e, e, faza sukoba i to, to je upravo naišlo na veliko zanimanje. nadamo se da bi u tome dobili potporu i zemalja članica Europske unije a još e, nešto što smo saznali iz našeg predsjedanja je da e, sveobuhvatna sigurnost e, koju koje se obvezala OSS je upravo zbog raznih prijetnji u našem, u našem vremenu aktualnija nego ikada. Međunarodni terorizam, izbjeglice, radikalizacija, netolerancija, kibersigurnost. Za sva ta izazove trebamo e, e, promišljene i dugoročne pristupe i ovdje OSS može dati važan infos posebice što se tiče povezivanja i e, ravnoteže između zaštite ljudi, okoliša, temeljnih sloboda i ste Upravo takvu Takav pristup smo zastupali tijekom proteklih mjeseci E, na raznim konferencijama, posebice konferencijom e, Konektivnost za investiranje koju smo sada po prvi puta u OSS-u imamo predstavnike države i privatnog gospodarstva iz cijelog prostora OSS-a e, kako bismo stvorili poticaje za više suradnje, prekogranične suradnje ili E, antiterorističkom konferencijom koja je važna platforma za prekograničnu razmjenu iskustava u borbi protiv terorizma i to u pogledu na konkretne mjere u e, prevenciji u obitelji i zajednicama. Posljednjih mjeseci imali smo niz manifestacija o slobodi medija, netoleranciji, nediskriminaciji i borbi protiv e, antisemitizma i također smo se intenzivno bavili zaštitom ljudskih prava, temeljnih prava kao e, nužnih i e, važnih dijelova sigurnosti i posebice velika konferencija o toleranciji u e, listopadu će biti posebni naglasak e, na tom. Mislim da smo na kraju ovog e, vrlo burnog ljeta u Europskoj i OSS-a i ima postoje e, institucije i strukture koje su se dobro iskazale za, struktu, za suradnju i e, rad, ali za njihovo potpuno iskorištavanje trebamo spremnost država da preuzmu više odgovornosti za te institucije. E, evo da tu damo jedan impuls za OSS, ministar vanjskih poslova, gospodin Steinmeier, je pozvao svoje kolege na neformalni sastanak 1. rujna u Potsdam i tim sastankom želimo omogućiti mogućnost o dijaloga o aktualnim izazovima i konkretnim koracima za jačanje OSS-a za budućnost i to u izravnim e, razgovorima između ministara zemalja sudionica, 40 e, ukupno ih je reklo i da će doći. I time e, ukazujemo na to da možemo imati učinkovitu suradnju E, jer samo učinkovitom suradnjom možemo izaći na kraj sa izazovima našeg vremena i prijetnjama europskoj sigurnosti. E, smatramo da je takva razmjena mišljenja e, nužna, ali i moguća i nadamo se da će susret u Potsdamu također biti impuls za ministarsko vijeće u Hamburgu u prosincu kako bi se tamo donijela je što konkretnije odluke o jačanju oss a Dakle, u sljedeće dvije godine će još dvije europske države, Austrija i Italija, preuzeti e, predsjedanje OSS-om i to je znači velika šansa da se dalje kontinuirano radi u istom smjeru i zadrži e, uska razmjena mišljenja između eu EU i OSS-a. Evo toliko. Hvala e, na pozornosti na ovu kratku bilancu usred našeg predsjednja, ali prije toga dajem e, riječ glavnom tajniku Lambertu Zanijeru i evo njegov, kada bismo čuli njegov rezime o tome. Hvala. Zahvaljujem predsjedniče. Uvaženi zastupnici. Kao što je rekao gospodin Erler, OSS e, rekao nam je dakle koji su ključni razvoj politika OSS-u i mislim da smo tijekom godine vidjeli veliki angažman njemačkog predsjedništva koje je rezultiralo u nizu inicijativa i kao što je ispravno rekao gospodin Erler, ni u jednom od konflikata situacija nije ostala kako je bila, dakle nemamo status quo, nego pokušaje da se stvari vode dalje, ali situacija ostaje i dalje vrlo komplicirana. Znači imamo porta geopolitike, imamo veliko e, konkurenciju, također konflikt e, u i oko Ukrajine, sukobu i oko Ukrajine. Evo možda za početak, za početak kažem nešto više o tome kako stvari stoje sada trenutno u Ukrajini. Čuli ste da su politički pregovori, nažalost, više manje zapeli. Očekivalo očekivao se niz e, stvari. E, Njemačko predsjedništvo puno je uložilo u e, početak je E, upravo angažmana i kontakata još se i dalje voze, e, vode pregovori i to postaje politički komplicirano kada pogledamo e, na katu kako izgleda situacija iz vremena sporazuma iz Minska i postoje razne mišljenje o tome koju bi liniju trebalo zauzeti pri ranjim razgovorima. U ovom trenutku postoji pokušaj E, dogovaranja prekida vatre e, od e, ponoći 31. kolovoza s povratkom djece u školu. To je, upalo prošle godine, primjer je trebalo nekoliko više tjedana i nadamo se da bi to moglo ponovno uspjeti i ako to upali, to će dati više prostora da se pokuša napraviti na političkoj razini napretka. Vidjet ćete, jučer sam e, dakle, se sastao sa e, ministrom koji je rekao da će ukrajinske vojska obustaviti paljbu, ali da će odgovoriti na eventualne provokacije, pa se nadam da to ne bi uzrokovalo daljnja kršenja e, prekida vatre koje znaju biti vrlo brojni i intenzivni. Vidjeli smo u proteklim tjednima neke od najgorih e, trenutaka u kontekstu e, prekida vatre, mislim. Svaki dan vidimo i žrtava i stotine, nekad više i tisuću kršenja prekida vatre u jednom danu, iako je to obično u određenim područjima, ne po cijeloj kontaktnoj zoni. I pokušavamo uvijek ispregovarati lokalne prekide vatre. A još jedan problem koji smo našli da mehanizam konsultacije između e, ruske i ukrajinske vojske trostrukice nije funkcionalan i znači to je bio alat kojim smo komunicirali sa stranama i sada često mi moramo biti posrednici između obje strane jer ne žele međusobno razgovarati. Pa tako da je to zapravo stvara onda poteškoće na terenu. Osim tome, kao što ste čuli od gospodina imamo niz problema što se e, tiče upravo čestih uvjeta nesurađivanja sa promatračima, posebice na strani separatista, a što je pak rezultiralo nemogućnosti da se dade jedna cjelokupna slika. Iako pak iz izvješća neka od stvari koje čujemo je da postoji kontinuirano obnavljanje teškog naoružanja i municije, mnogo od tih oružja koja su trebala biti držana u daleko od kontaktne linije su nestala iz označenih područja i pomaknuta bliže kontaktnoj liniji, što pak stvara svakako dodatni pritisak i predstavlja dodatna kršenja. Uz to Imali smo niz epizoda gdje se izravno prijetilo promatračima oružjem od strane separatista i također imali smo niz neprijateljskih djelovanja protiv e, dronova zračnih dronova i sada imamo e, austrijski sustav koji se zove Šibel koji je sada zbog toga neaktivan zbog toga što je toliko tih dronova oboreno da u ovom trenutku više ne postoje uvjeti za lete a što uzrokuje nama dodatne probleme za dobro razumijevanje situacije na terenu. Znači, pozdamo se sada u druge sustave, imamo fiksne kamere koje su daljinski upravljane iz veća u uredu mogu pogledati dakle i vidjeti što se događa u određenim područjima kontaktne linije i mogu to uživo vidjeti kamera se kreće i tako dalje ali zapravo kamera je bila prošli tjedan tamo, a sada je, <laughs> oborili su odnosno bombardirali. Dakle, čak i ta oprema nekad e, predstavlja cilj neprijateljskog djelovanja i imamo također e, ma, nešto manjih, krat, kratkometnih uav e, odnosno dronova, ali i njih često znaju oboriti, znači njima se ručno upravlja. Dakle, vidimo da se tu vodi puno elektroničkog rata i teško je sada operirati tu sa sofisticiranom opremom. Dakle, ovo je područje gdje želimo nastaviti investirati. E, tražimo još satelitske snimke, satelitske snimke trebna potpore od strane Europske unije. Tu jer nije dovoljno samo investirati na tehničkoj strani, trebaju nam i stručnjaci da nam pomognu e, tumačiti slike i pomoći nam upravljati Eh, samom eh, operacijama na terenu. to bih rekao da su ključne stvari u Ukrajini. Također brinemo se oko situacije sa eh, ciljnim populacijom, krše se ljudska prava i to je tragedija koja nažalost je nekako ostala zaboravljena zbog toga što traje već dugo vremena i činjenice da je tako teško e, znatno promijeniti ovdje situaciju. E, neka smo pitanja spomenuli o Krimu, pitanja koje smo čitali oko Krima, znači tvrdi se da, je bilo terorističkih napada, a mi smo poslali promatrače da pogledaju kontaktnu liniju. Nismo otkrili puno kretanja, ali svakako Sada je više pozornosti usmjereno na ono što se događa u toj regiji. Mm, nadalje, povratak geopolitike i geopolitičkih napora za mm, smirivanje konflikta, usprkos onome što rekao gospodin Erler. Pa ako sada pogledamo e, terenske operacije i, i u regiji za Gruziji, u Gruziji ćemo uskoro imati izbore pa ćemo e, i to pratiti. Ali zapravo malo se radi na rješavanju konflikta u toj regiji, iako smo imali e, određene sastanke i s Europskom promatračkom misijom u Karbah također, a neki problemi, interni problemi u Armeniji za koje smo zabrinuti E, znači oko stabilnosti onde. Radimo i sa policijom koja ponekada pretjerano upotrebljava silu prema e, demonstrantima u Azerbejdžanu. Također pokušavamo e, obnoviti naše napore nakon zatvarne operacije prošle godine. Središnja Azija također pod situacije, loše situacije u Afganistanu postoje rizici za stabilnost, bavimo se Tadžikistanom, sada i Uzbekistanom. Morat ćemo vidjeti kako će izgledati na e, danji proces e, i sljedeći prelazak vodstva. Znači, taj nas dio svijeta također prilično drži e, budnima. Čuli ste i za Moldovu i izbore i sve što se tamo događa, ali to isto nije sam, sam po sebi dovoljno. Također, situacija u Moldovi također zahtjeva um, užu pozornost na području Zapadnog Balkana u Bosni E, imamo još uvijek najveću međunarodnu prisutnost i najviše ureda na terenu i tu također imamo niz e, stvari po kojima treba napredovati. Neke od ključnih pitanja u toj zemlji nisu riješena. Kosovo, također smo vidjeli neka uhićenja nedavno. Makedonija, odnosno neke nemire, Makedoniji izbori u prosincu. Također smo znatno prisutni bili u pripremi izbora za proljeće ili lipanj, znate kako izgleda razvoj. Možda sada postoji mogućnost ako se svi slože da bi se ta mogućnost prebacila na prosinac, znači izbori u prosincu, mi bismo ih poduprli. Crna Gora, također izbori, političko okruženje nije u potpunosti mirno. Dobio sam nedavno pismo bivšeg premijera o provedbi sporazuma s opozicijom. E, ministar unutarnjih poslova uspostavio komisiju za praćenje priprema izbora i koordinira pripremu, dakle, postoje tu određene trzavice između političkih stranaka sada šire i dalje od e, samo geopolitike. OSS također se prilagođava kako bi odgovorili neke veće izazove koji su tu sada već terorizam, dugo vremena turizam, terorizam, borba protiv e, nasilnog ekstremizma, što će se nastaviti E, usvajamo sljedeći set mjera za jačanje povjerenja i u kibersigurnosti. Ta radna skupina kojom predsjeda američki veleposlanik i Rusi su u njoj vrlo aktivni i složili su se sa odlukama. Dakle, postoji prostor gdje bez obzira na razliku u mišljenjima uspijevamo zajedno surađivati. Migracije, velika rasprava o migracijama o tome, zapravo trebalo li se baviti pitanjem migracije u sc i U nekim zemljama Europske unije posebice e, smo oprezni oko toga. Krenuli smo e, s formalnim e, događanjem na Dan sigurnosti koji se pretvorio u manifestaciju na visokoj razini. Naime, mi u OSS-u ne raspravljamo o kvotama i pitanjima kamo bi trebali ići migranti, ali ono što činimo kao regionalna organizacija koja gleda, koja se okreće prema ONU, pokušavamo vidjeti gdje su uzroci i korijeni, baviti se i time, plus radimo ni stvari koje se odnose na migracijske tokove, posebice trgovina ljudima. Sad imamo obuku za e, dužnosnike Ministarstva unutarnjih poslova, e, granične carinske službenike za borbu protiv e, trgovine ljudima i ove kriminalne skupine. Također na sastanku tajnog vijeća, stalnog vijeća nadamo se da ćemo imati odluku na ministarskoj razini koja će doprinijeti i recimo doprinos OSS-a široj raspravi o tome što se događa, koji je učinak toga. Gledamo i učinak migracije u našim vlastitim društvima i također ljudskom dimenzijom, ljudskom stranom, pitanjima integracije i tako dalje, ali i pitanjima vjerskog dijaloga, interakcije i također razgovor o tome s našim ljudima je također važan. Važan je komunicirati, važno je komunicirati bolje neka tih pitanja našim ljudima. I to također pokušavamo u OSS-u. Također radimo i sa gradonačelnicima gdje ćemo moći sada razmjenjivati razna iskustva, kao radimo i sa mladima i sa ženama. Dakle, zapravo koristimo snage OSS-a. I na kraju bih želio reći nešto o odnosu između EU-OSC-a, OSS-a. Bio sam u Albahu do jučer i to je bio forum koji je organizirao jedan e, think tank iz Austrije, tamo je bila Natalie Tokčik, jedna od e, sastavljačica strategije, odnosno glavni konstrukt strategije. I ono što sam ja tamo rekao i moje sese da mi vidimo evoluciju od prethodne e, strategije u tome što se OSS ne smatra samo partnerskom organizacijom, nego i platformom za Europsku uniju za djelovanje i uključivanje kao aktivni dionik u okviru svojih vlastitih političkih ciljeva, naravno, ali to je vrlo važno jer Europska, Europska unija na mnoge načine je naravno i najveći dop, e, doprinositelj, e, donator proračunu, znači više od 70%, ali ako pogledate Ukrajini također, e, SMN SMM također je zajednička operacija EU-Rusija i zapravo nikad nije gledana na taj način, ali to zapravo jest. E sad s tom, sjevernoameričkom komponentom ima još nekoliko komponenti, ali zapravo radi se o naporu EU-a tu je zajedno sa Rusijom gdje se e, se koristi kao platforma kojom se mogu pozabaviti nekim e, problematičnim e, aspektima. I kad govorimo o ključnim pitanjima, mi smo dakle ponudili Europskoj uniji prostor za djelovanje, ali to se može činiti na mnoge druge načine. I mislim da strategija na neki način otvara takvu mogućnost i viziju EU da radi. Evo ja sam sada otvorio mali ured za vezu u Briselu, imat ćemo kolegu koji će povremeno dolaziti u Briselu i jačati također institucionalne odnose sa drugim europskim institucijama. Kolega je ovdje. E, možete vidjeti da koji je upravo slika i to, nadam se da će to također pomoći jačanju naših odnosa. Evo toliko od mene i zahvaljujem. Zahvaljujem, veleposlaniče za nje. David McAllister, izvolite. Predsjedniče, dragi uvaženi gosti, dva kratka pitanja s jedne strane. Hvala. Znači prvo, e, posljednja parlamentarna sjednica OSS-a održana je u Gruziji i pritom je skupština se sa knapom većinom pozicionirana o teritorijalnoj suverenosti gružnost, e, Gruzije i nepovredivosti granica. Još jednom jasno protiv E, ruske povrede međunarodnog prava. Možda možete reći nešto kratko o tome kako e, je to ocjenjeno u Ženevi. Naime, to je konflikt koji je nekako možda malo bio u sjeni događaja u Ukrajini, nije dobio dovoljno pozornosti. Drugo kratko pitanje jednom i drugom e, govorniku možda. Dakle, u Frankfurter Allgemeinu je danas stoji e, izjava e, ministra, austrijskog ministra koji vrlo e, strogo kaže nešto prema OSS-u, odnosno kaže, citiram, već godima OSS je u dubokoj krizi, Moskva stalno kritizira svoju najučinkovitiju instituciju, pokušava E, smanjiti i e, proračun i e, također ono što Rusi danas ne treba je OSS kao i monitoring u Rusiji, u Ukrajini, niti policijske promatranje granica, niti ništa drugo. Dakle, možda možete reći kako vi vidite kako vi možete e, se pozicionirati prema ovoj vrlo izrečite kritice prema oss Ja sam mislila da je to bila kritika Rusije, ali dobro, dobro, dobro, možda, <laughs> možda, evo, možete vi to precizirati. Ana? Hvala lijepa na ovim na ovoj dubinskoj analizi. Želim također zahvaliti zajedničkom predsjedništvu što ste na početku odmah pozdravili odbor za vanjske poslove. Vi ste iznijeli sadržaj vašeg rada. Posebno mi je bilo zanimljivo čuti da se ostvaruje napredak u Pridnjestovlju. Imam tri pitanja za gospodina Erlera i tri pitanja za gospodina Zanijeva. Prvo pitanje, gospodine Erler, kako gledate na situaciju koja se tiče globalne strategije visokog predstavnika? Da li se to poklapa sa vašom strategijom unutar predsjedništva vezano uz mehanizme za sprječavanje sukoba? Također bi me zanimalo čuti nešto više o tome Naime, rekli ste da će se početkom rujna održati konferencija, pa me zanima u kojoj mjeri zemlje mogu dodatno doprinijeti jačanju OSS-a. Postoje li neki aspekti koje želite već sada istaknuti ili će o tome biti riječ tek kasnije na konferenciji? Bilo bi interesantno to čuti nam u Europskom parlamentu. Gospodine Zanje, želim također i vama zahvaliti na izlaganju. Mislim da je dobro da imate kvalitetne stručnjake kojima mogu pomoći u radu i dakle to bi trebalo pomoći predsjedništvu Njemačke, a kasnije Austrije i Italije. Dakle, što je s time, kakva je tu situacija? Zatim vezano uz sigurnost na internetu, to je jedna vrlo važna dimenzija rada. Dakle, to se tiče Rusije i SAD-a. I koja je globalna strategija visokog predstavnika u tom smislu? Nadalje, što se tiče migracija i komunikacije među zemljama. Trenutno Njemačka i Češka vode razgovore o svojim iskustvima vezano uz migracije. Koliko se to duboko zapravo analizira, mi ovdje imamo percepciju u Europskom parlamentu da dolaze novi migranti i zapravo da treba jedan novi europski pristup. Hvala. Gospodin Austrevičius. Hvala. Hvala vam lijepa na dolasku. Hvala što ste došli na sastanak našeg odbora. OSS ima vrlo široko postavljen mandat i odgovornosti i ima prostora za vaš angažman um, i toliko godina nakon hladnog rata 25 godina nakon hladnog rata Očekivalo se da ne više neće biti zamrznutih sukoba, no čini se da se oni, da se njihov broj samo povećava na granicama Rusije. Moje pitanje upućeno gospodinu Zanijevu je sljedeće. Bilo je nekih pokušaja da se onemogući rad promatrača u Donbasu, u okupiranom području Donbasa, je li tu ostvaren nekakav napredak? U kojoj mjeri je e, ruska strana reagirala na zahtjeve da se omogući pristup promatračima kako e, bi se spriječili daljnji sukobi. Drugo pitanje za gospodina Zanjeja odnosi se na recentne trendove pribjegavanja zatvaranju u psihijatrijske ustanove i to pojedinih političkih osoba. Primjelice gospodin Omerov sa Krima koji je odveden prinudno u psihijatrijsku ustanovu, tamo ga se drži protiv njegove volje. Mislim da je to vrlo negativan i zabrinjavajući trend i smatram da bi se tome trebalo suprotstaviti vrlo odlučno i žurno. E, dakle, što se tiče To se tiče zrakoplova iz istočne Njemačke koji su završili na Krimu, to je dalje izvor sukoba. Moramo riješiti dugoročne uzroke nestabilnosti i dokle god ta vojska, te vojne snage ostanu u regiji, neće biti nade za postizanjem mirnog rješenja. U kojoj mjeri je povlačenje te nezakonite formacije bilo predmet razgovora za vrijeme njemačkog predsjedništva. Dakle, vidim da ste vi stavili naglasak na Pridnjestrublje i to mi je drago. Je li došlo do razumijevanja o tome da bi se što je prije moguće trebalo organizirati povlačenje tih snaga? Thank you, kolega Scholz. Danke auch, Zahvaljujem na Eh, ovim navodima. Evo, ja se samo uključiti još u ovu raspravu, iako ono što su kolege pitali je svakako vrlo važno. Mislim da OSS već eh, eh, doista treba razmisliti kako artikulirati interese i kako ih uključiti u, rad sa tim sukobima. Mi kao Europski parlament smo jedan od dionika, djelujemo dobro nekad je zajedno, a nekada neke zemlje članice imaju različite angažmane, ali svejedno unutar OSS-a moramo zauzeti novu poziciju i postaviti pitanje što možemo mi učiniti za pomoć e, za uklanjanje kompliciranih konflikata. Dakle, pitanje za vas kako vi vidite e, spremnost e, e, predstavnika OSS-u na parlamentarnoj razini ili na izvršnoj razini za te različite percepcije politika kao ishodište jedne suradnje u samoj organizaciji za borbu protiv e, konflikata koje ste dobro opisali? A drugo, smatrate li da e, zemlje članice osim toga e, daju dovoljno sredstava, ne samo financijskih. Naime, postoje ni studija koja pokazuje da bi trebalo imati više savjetodavnih tijela iz civilnog sektora koji bi pomagali OSS-u savjetom i drugim načinima. Znači, e, te zaključno još jedno pitanje. a, Trebamo li razmišljati o one tri stvari, sigurnost, e, uklanjanje konflikata i to ne samo u vojnom i političkom smislu, nego i u e, recimo pogledu, ekonomskom pogledu. Dakle, to je pitanje koje se meni postavlja glede ove komplicirane situacije u Europskoj uniji i daljnjih procesa integracije. Znači, ne bismo li trebali tu razmisliti o novom pristupu gdje bi se možda jače trebao SS profilirati, znači ovoj drugoj košari, kako e, e, jačati e, recimo doprinos oss sa političkom rješenju problema. I zatim još govorili ste o problemima s migracijama i tako dalje, pravo azila, pa problematika azila. To su sve pitanja koja ako nisu riješena, će stvoriti nove konflikte u kooperativnom dijalogu i također znamo da neke zemlje članice nisu također spremne baš na suradnju i e, da iz toga mogu nastati nove napetosti. Znači, zanimaju me ova pitanja za OSS. Kolega Mesarić. Hvala predsjedniče, ja ću nastaviti govoriti kratko jer znam da nam ističe vrijeme. Prije svega, dopustite mi da izrazim našu zahvalnost za ova kvalitetna izlaganja, da kako treba nam i više takvih izlaganja i ja želim zahvaliti na spremnosti koju ste iskazali da dođete na naše sastanke. Ja osobno, ja sam osobno na početkom godine e, podržao inicijativu da Njemačka preuzme predsjedništvo OSS-om, jer ovo je trenutak kada je potrebno konstruktivno promišljanje i pozitivna dinamika e, što se tiče velikog broja pitanja kojima se OSS bavi. Ja sam već tada shvatio da je to uistinu zahtjevno i ambiciozno i ovaj zadatak koji je Njemačka preuzela gotovo je nemoguća misija. Istovremeno sam nešto manje optimističan kada je riječ o dosadašnjim postignućima. Doduše još nije kraj godine, tako da će možda još ćemo još dobiti neke pozitivne vijesti, no ono što je do sada postignuto je nešto manje ambiciozno od onoga što, čemu smo se nadali i vi ste sami rekli da ukoliko sada izuzmemo eh, najveći dosije, a to je Ukrajina, moramo reći da smo svjesni da sporazum iz Minska ne funkcionira i to se svakodnevno potvrđuje temeljem informacija koje dobivamo iz posebne promatračke misije kada politička radna skupina ne djeluje, dakle ne proizvodi nikakve konkretne rezultate, e, promatračke misije su izložene napadima i nisu u mogućnosti stupiti na okupirana područja, kao što ste i sami rekli gospodine za nje. E, također ima problema u području Donetska. Dakle, ja ne bih rekao da je to jedna od uspješnih priča kada je riječ o djelovanju OSS-a. Međutim, u vrijeme potpisivanja sporazuma iz Minska, koji je trebao biti jedan sveobuhvatan sporazum, Rusija nije bila spremna e, da izradi jedan putokaz temeljem kojeg bi se zacrtali rokovi i mislim da to spriječava sporazum u budućnosti. Pitam se je li ovo uistinu nije li ovo trenutak kada bismo mogli razmisliti o barem djelomičnom putokazu za provedbu sporazuma iz Minska. Shvaćam da je za to potreban angažman na najvišoj razini, pa bih vas zamolio da iznesete vaše mišljenje o tome. Što se tiče krize u Uzbekistanu. Mislim da to treba budno pratiti. E, temeljem informacije koje dobivamo iz Kazahstana, zamjenik e, premijera Rustan Azimov već je stavljen u kućni pritvor, a on je bio jedan od potencijalnih e, suparnika za ovu funkciju, tako da bi se to, to bi moglo potrati još neko vrijeme. Hvala. Kolega Kukan. Hvala predsjedniče. Jedno pitanje za gospodina Zanija. S obzirom na golemo iskustvo u području međunarodnih odnosa i vanjskih poslova, kako ocjenjujete približavanje Rusije, odnosno pristup Rusije OSS-u? Koja je njihova strategija? Kojim taktičkim mjerama pribjegavaju? kako se ponašaju, može li se iskoristiti njih kako bismo ostvarili vlastite interese ili je to ili tu nema nade više. Izvolite, hvala. Želim zahvaliti svima vama na izvrsnom eh, radu na terenu. Ja dolazim iz Austrije i htio bih reći da mi od početka cijenimo vaš rad. Mi ćemo sljedeće godine preuzeti predsjedništvo, kao što vam je sigurno poznato. Imam jedno pitanje za vas, koje zapravo proizlazi iz jednog članka iz New York Timesa, još iz srpnja. Vjerujem da ste to obojica vidjeli. To su dva kratka paragrafa. Vojnici odjeveni zeleno, dakle govori se o Ukrajincima, stavljaju kacige i pune oružje, dok e, promatrači iz Europe odlaze u automobilima i nakon toga kreće borba. Ta e, rutina između boraca i promatrača OSS-a događa se svakodnevno i to ilustrira rat u Ukrajini koji sada već ulazi u treću godinu. I dakle tekst se nastavlja u istom, u istom stilu. E, kako vi reagirate na tu reportažu i imam još jedno e, pitanje. E, kolega me zamolio da to postavimo. Naime, on je već postavio pet pitanja, a htio je da netko drugi postavi šesto pitanje. A to je sljedeće. Što Europski parlament može poduzeti kako bi vas podržao vašim naporima? Kolega Hautala. Kolegica Hautala. Hvala predsjedniče, ja ću govoriti najkraće od svih do sada. Imam dva pitanja. Kolege su već ukazali na postupke Rusije u okviru OSS-a i oni su zapravo zlouporabili načelo konsenzusa. Imamo jedan recentan primjer. Visoka predstavnica za manjine, koja je inače bila zastupnica ovoga doma iz redova liberala, je dovedena, naime njena funkcija je dovedena u pitanje i to od strane Rusije i danas sam pročitala da se ona povukla, a zapravo se njezina pozicija dovodi u pitanje zato što je snažno podržavala zaštitu Tatara na Krimu. Možete li iznijeti svoje viđenje te situacije? Drugo pitanje, u području OSS-a primjećuje se jedan trend, a to je da autokratski vladari žele produžiti svoje mandate na vlasti, Tadžikistan, Azerbejdžan, žele ukloniti ustavne prepreke tome. Može li OSS intervenirati u takvim situacijama? Ima li ikakve šanse za to? Hvala. Imam još jedno tehničko pitanje. Više gospodin Znači, ako je tako da Uh, uobičajeni sumnjici uh, ruše uh, dronove zbog kojih onda promatračke misije ostaju bez očiju. Postoji li onda recimo spremnost možda da se OSS ustave na raspolaganje satelitske snimke kako bi OSS mogu vidjeti što se događa, ne bi li to bi jedan put zapravo i da se onda te činjenice podijele odmah Rusiji, mislim Mislim, e, svi mislim, znaju ko šalje koga preko granice sa vojskom i oružjem i tako dalje, sve to poznato, ali nekad se čini kao da je sve to se vidi na jednoj određenoj razini, a OSS e, samo vodi, e, vodi e, protokol i zapisuje to sve lijepo u protokol a onda mislim znamo što, što se događa, ali se ništa ne mijenja. Znači, e, pitanje se zapravo odnosi na satelite koje bi se možda moglo koristiti od strane zemalja članica. Dobro. A, e, to je bio kraj a, e, a, liste govornika. Hoćete li da odgovorimo na isti način? Evo, gospodin Erler prvo. Hvala, evo, zahvaljujem na niz pitanja koje ste postavili i također pokazali da ste, da, ozbiljno želite sudjelovati u radu OSS-a i našem e, predsjedanju u ovoj godini. Načalno želim reći da naravno da smo si ovu godinu predstavili izvorno drugačije, iako smo 2014. donijeli odluku da se natječemo, kandidiramo za predsjedanje i gdje smo zapravo već znali od otprilike da će biti te krize s Ukrajinom i što će nas sve e, zateći, ali to je svakako vodilo do toga da ovo predsjedanje na jedan poseban način a što se tiče njenog e, uspjeha također ovisi o napretku u rješavanju konflikta. A pritom su došli još i drugi problemi koji su već spomenuti, a koje ćemo također spominjati još kasnije na Kafkazu i e, Zapravo se može ovdje reći da ovo predsjedanje na poseban način e, rani, zapravo je nekako obilježen uh, upravljanjem krizama koji oduzima niz naših veže, niz naših kapaciteta OSS-u i time automatski nekako potiskuje neke druge teme u pozadinu. Jer OSS je organizacija koja ima proračun od 140 uh, milijuna eura godišnje. To je prilično uh, skromna suma što zapravo znači da ovakvom jednom konfrontaciji sa upravljanjem krizama ne mogu se sve e, zadaće obaviti kao u jednom e, u jednom recimo uobičajenom modusu rada. E, gospodin Mek, e, ali ste pitao znači kako to izgleda sa ulogom Rusije u SS-u. Da, princip konsenzusa se koristi i možda nekad i zlouporablja, ali ne samo od Crne Rusije, nego je to jednostavno taj princip konsenzusa je jednostavno preatraktivno <laughs> da se ne iskoristi za vlastite interese. Dakle, činjenica je da ponekad u područjima gdje se ni ne očekuje, odjedno imamo probleme s Armenijom i Azerbeđanom. Zato što oni jednostavno u nekom bezveze kontekstu iznose određene potraživanja koja nema nikakve veze sa nekim temama, nego su povezane s njihovim vlastitim sukobima. I onda opet imamo jedan kamen spoticanja koji treba nadići. Dakle, to je jedna činjenica s kojom e, se mora raditi. Dakle, dakle, ovaj princip konsenzusa je problematičan koncept, ali svakako jedan koji bez kojega zapravo bi imali puno manje članova u OSS-u i neki važni članovi možda onda ne, možda ne bi sudjelovali. Dakle, dakle e, imamo tu iznimku. Dakle, Rusija je težak partner, ne samo u kontekstu s konflikta u Ukrajini, nego i što se tiče i treće dimenzije. moram to reći, to također je ovdje tematski e, spomenuto kod ovih kadrovskih pitanja mi imamo jednu načelnu skepsu prema ovoj trećoj dimenziji, trećoj košri kako želite. I to počinje već kod pregovora oko proračunu. I uvijek se tamo pokušava nešto srezati ovdje ili ondje i onda odmah e, to slučaj kada se odmah govori o odlukama, recimo o kadrovskim odlukama, to se onda koristi, dakle to načelo kako bi se vršio pritisak ili također da bi se prekinuo rad. Imamo jedno prazno mjesto, na primjer, kod e, visoke povjerenice za nacionalne manjine i ispravno je što, je gospođa Torst e, rekla da zapravo nema šanse kod ruske strane zbog ovog kritičkog izvješća kojeg je naručila i upravo zbog toga se mora nekako rješavati ta pitanje, pokušavati ovdje u deset ovih e, pregovora pronaći neko rješenje. Još o pitanju raznih drugih sukoba. S jedne strane ispravno da naravno o sukobu Ukrajini vodi do toga da se e, sva pozornost e, usredotočena na njih i zbog toga drugi sukobi, tako e, drugo takozvane protected countries, Kafkaz i Pridnjestrovje i tako dalje, da zemlje tamo imaju sudionice da ima nekakve osjećaje da im OSS ne daje dovoljno pozornosti. Mislim, to mm, je razumljivo i razumijemo da je to tako i vidimo da je tako, ali mi se doista tamo trudimo. Evo put parlamentarne skupštine na u Tbilisi bio je također jedan od signala da se ova pozornost ne usmjeruje samo na sukobu u Ukrajini. I vjerujem da i tu također je u ovom trenutku došlo do napretka. Što se tiče rasprave pregovora u Ženevi, tu ta pak treba reći da su oni ipak doprinijeli tome od 2004. da barem ako ništa drugo nisu e, ponovno se rasplamsali ti konflikti. U ovom trenutku koncentriramo se na konkretna poboljšanja situacije sa stanovništvom u raznim područjima Abhazije, Abhazije i Južne Osetije. Znači da ljudima malo olakšamo e, tu uključujemo razne nevladine udruge, a problem je uvijek e, pitanje statusa koje upravo se čine tako nesavladivim. Gruzija ne želi prepoznati da su to samostalni teritoriji, Abhazija i Južna Osetija, Rusija obrnuto nije spremna priznati suveren, pravo suverenosti cijele Gruzije. Znači, za svake od e, ovih napora stoje uvijek ti mali koraci prema poboljšanju, ali taj veliki sukob je uvijek u pozadini i to je veliki izazov za OSS. Analize postavila dva pitanja koje, na koje ću odgovoriti na sljedeći način. Naime, globalna strategija gospođe Mogherini uklapa se u naše napore u jednom težištu, naime radu na različitim facetama ovog konfliktnog ciklusa sa naglaskom na preventivnim, jačanju preventivnih e, sposobnosti. I tu također e, vidimo da e, se uvijek suočavamo sa novim izazovima u sukobima, počevši od hibridnog rata, pa čini se da se sa malim jedinicama već može destabilizirati, unijeti nemir sa novim sustavima oružja kao dronovima i tako dalje. Sve su to novi izazovi za prevenciju. i Zapravo, mislimo da je ispravno imati ovo težište u prevenciji e, konfliktnog ciklusa koje trebamo izgrađivati kao snage OSS-a. I to je također točka dnevnog reda i na ovom e, neformalnom sastanku ministra vanjskih poslova koji će se održati 1. E, rujna, a cilj je jačanje OSS-a i sasvim svjesno, mislim, bio je to rizik, nismo znali kako će biti reakcija na to. Je ovdje put e, bio, znači odabrali smo put na, za neformalni sastanak, imali smo to 2009. 10. tako nešto, u jednom drugom kontekstu. Dakle, sada je ponovno nastala mogućnost da se 40 ministra vanjskih poslova bez e, dodataka, bez delegacije i tako dalje, uključuju izravni raspored, e, raspravu o budućnosti i šansama OSS-a i nadamo se da ćemo dobiti tu impulsa koje ćemo na vijeću ministara u prosincu u Hamburgu pretočiti u konkretne politike. Pridnjestrovlje, Transnistrija slično, dakle u Ženevi je također napredak vrlo polagan. Ne nadamo se da ćemo baš e, kratkoročno uspjeti promijeniti ulogu ruskih postrojbi ondje, ali svejedno možemo reći sa određenim dobrim osjećajem, a možda i sa osjećajem ponosa, da smo uspjeli u usprkos svim izazovima e, dovesti ovaj proces do jednog novog e, početka. Imali smo novi sastanak e, početkom E, srpnja i reći da je to već bio napredak što su se uopće napravili zapisnik koji je potpisan. Što je daleko od onoga što bi se mogli poželjati, ali svejedno moramo biti sretni kada uopće vidimo određene korake u pravom smjeru. Za ono što rekao gospodin Šolc, samo primjer i onda još jedna stvar. Naime, ponekad idemo neobičnim putovima što se tiče e, rada sa sukobima. Jedna stvar koju smo ovdje prepoznali je ovaj panel eminentnih osoba koje je vodio veleposlanik Hishinger. E, naime, tu smo e, spoznali da ovom recimo sukobu u Ukrajini je pitanje ovih divergentnih narativa igra važnu ulogu kao pozadinu cjelokupnog sukoba i da to treba uzeti u obzir. Znači, ovi divergentni narativi znači ruska e, poimanje politike zapada kao negativne politike koje iskorištava slabosti Rusije i Zapad upravo vodi samo antirusku politiku i tako dalje. A EU i američka strana smatra da imaju fer obhođenje s Rusijom i da su pozivali čak i na strateška partnerstva i tako dalje. I upravo taj, e, tar, to različito poimanje stvarnosti je važan e, temelj e, i sukoba između svih strana, između osloga i u krizi u Ukrajini i e, kao najvećeg sukoba nakon kraja e, hladnog rata. Što što ovaj se može učiniti? E, mi možemo pokušati učiniti sljedeće. Naime, mi ne vjerujemo da e, kad se sretnu šefovi vlade i država da trebaju razgovarati o tim različitim divergirajućim narativima. To to je nešto što treba doći iz civilnog društva i zato smo upravo u Hamburgu pod vodstvom ovog instituta, znanstvenog instituta OSS-a eh, okupili 30 različitih think tankova ruskih eh, i zapadnih i tako dalje, dali im eh, zadaću da do prosinca ove godine daju predloge o tome kako izaći na kraj s ovim problemom divergirajućih narativa. I očekujemo da će oni koji se poznaju u to da nam barem na neki način daju neke prijedloge ili upute o tome kako ići dalje s tom temom ili možda neko trajnije rješenje. E, znači, dakle, to je jedan primjer koji sam htio navesti. I još sam htio reći uz ovu temu da je jedna od naših e, ključnih e, zadaća po motu da su političko-vojna najvažnija pitanja, ali da okoliš i ekonomska pitanja imaju također važna, važno e, i druga, druga dimenzija i da još imamo još i treću dimenziju. I mi raspoznajemo sada da u svim konfliktima gdje radimo koja je golika, golema važnost poštivanja ljudskih prava, e, pravne države, transparentnosti političkih procesa, sve su to teme treće, iz ove treće dimenzije, treće košare. I to je možda najveća poruka OSS-a, da sve te tri dimenzije moraju imati jednako važnu ulogu i ne smije ih se zanemariti. I to je svakako u ovom trenutku, to sam već rekao, to je teško održati tu zapravo Postoji niz konflikata, ali svejedno ćemo ustrajati na tome da i treća dimenzija e, ima sigurnosno političku važnost i svakako to ćemo pokušati e, isto održati. Dakle, to su bile teme koje sam se ja zabilježio i siguran sam da će to još Lamberto dopuniti. Hvala. Uh, thank you. Um, Uh, if you allow me, I would Hvala lijepo. Ako mi dopustite, ja ću najprije odgovoriti na pitanje koje postavio gospodin Kukan. Mislim da je to uistinu središnji dio našeg rada i onoga što želimo postići. Da kako teško je dati odgovor na to pitanje. Možda bi ovdje trebao biti netko iz Rusije da odgovori na to pitanje. Ja vam samo mogu izniti svoje dojmove i zaključke temeljem eh, redovnih e, susreta sa našim sugovornicima iz Rusije. Kao i svi ostali, oni su punopravni član OSS-a i to je zapravo polazišna točka. Oni smatraju, oni osjećaju da su punopravni član, osjećaju vlasništvo na tom organizacijom, imaju pravo veta i dakle oni mogu donijeti odluku temeljem konsenzusa, dakle žele li se priključiti konsenzusu ili ne. Ja imam dojam da Rusi gledaju na OSS eh, kao na jednu sve više pristranu organizaciju pod utjecajem Zapada. Jedna od pritužbi su te takozvane tri dimenzije sigurnosti. To je zapravo jedan pojam koji pomalo zastarijeva mi imamo brojna pitanja na dnevnom redu koji se, koja se ne odnose samo na te tri dimenzije. Uzmemo primjer migracija. No, Rusi imaju dojam da se mnogo ulaže u treću dimenziju koja se tiče kadrova, dakle to su institucije koje Zapad naziva neovisnima, a Rusi neprestano ulažu prigovor na to i tvrde da se to nigdje ne spominju ni tvrde da zapravo te institucije ne djeluju na transparentan način, dok zapadne zemlje e, kažu suprotno i tvrde da institucije samo provjeravaju provedbu preuzetih obveza, dakle ne radi se o preuzimanju odgovornosti budući da odgovornost imaju države institucije. Međutim, Rusi to sporavaju čak i u smislu proračuna. Jednom mi se Lavrov obratio i rekao, gledajte koliko se troši na ljudsku dimenziju za razliku od političke i vojne. I onda sam morao reći da tu nisu uključene operacije u Ukrajini, a to je političko-vojna dimenzija. Tako da mi zapravo mnogo ulažemo i u sigurnosnu dimenziju. No, E, to jest e, jedna od točaka gdje postoji neslaganje s Rusijom, oni su vrlo ogorčeni s tim u vezi, a isto tako tu je i vizija e, Rusije, odnosno Zapada u Rusiji. Rusija smatra da Zapad promiče vrijednosti koje se ne primjenjuju na Ruse. Mislim da vam je poznata ta rasprava, a to se onda sve E, isto tako odražava i na raspravama koje se vode unutar OSS-a. To je isto tako dovedeno u vezu i sa e, stajalištem Rusije vezano uz imenovanja unutar OSS-a. Dakle, kada god Rusija ima osjećaj da neka institucija prekoračuje ovlasti, e, to se naime onda provlači kroz rasprave. Ja sam razgovarao sa Lavrovom kada je on e, počeo upozoravati na to, to je bilo jedno izvješće o Krimu i e, tu je odjednom se pojavilo to izvješće o Krimu, oni su bili potpuno nespremni i oni su rekli da to nije način na koji očekuju da se radi unutar te institucije. Zatim tu je isto tako i situacija vezana uz Vijeće Europe, otišlo se na Krim i tamo se pripremilo izvješće. Oni su rekli da im je draži takav način rada. Oni žele ljude s kojima mogu surađivati unutar institucije. Da kako to se sve da protumačiti na različite načine, ja ću vama to prepustiti, ocjenu ću prepustiti vama. Zatim oni smatraju da OSS nema dovoljno uravnotežen fokus. Dakle, on smatra da smo vrlo aktivni u, na području bivšeg Sovjetskog saveza u jugoistočnoj Europi, a istovremeno postoje i neki problemi na teritoriju Europske unije, a OSS se ne bavi njima, to je jedna paneuropska institucija i mi bismo svi trebali biti otvoreni za to da se pokrenu relevantna pitanja i zapravo to se treba odnositi jednako na sve. E, Rusi su se odlučili zatvoriti operaciju SS-a zato što su rekli da im je dosta, da smatraju da nisu u kategoriji zemalja koje su domaćini operacija na terenu u okviru SS-a. Međutim, to nije bila točna izjava jer mi smo sada prisutni u Rusiji. To je jedna vrlo mala operacija na dva granična prijelaza. Evo to su uistinu neki prigovori e, koji su Rusiji bitni vezano uz rad OSS-a. Neovisno o tome, oni smatraju da je SES dobra platforma za suradnju. Oni su imenovali jedan od, jednog od svojih najboljih ljudi, bivšeg glasnogovornika Ministarstva vanjskih poslova, koji je veleposlanik u Beću. I on se ponekad osjeća frustriranim, jer kaže mi se sastanemo, onda zapravo razmjenjujemo optužbe, međusobno se optužujemo. ja sam tu kako bih pokušao pronaći prostor za dijalog kako bismo mogli krenuti naprijed. A ponekad e, naši partneri nemaju stav koji bi bio konstruktivan i koji bi pomogao u raspravi. Upravo zato se sada želim vratiti na globalnu strategiju Federike Mogherini. Možda tu postoji neka mogućnost koja bi se mogla odraziti i na rad OSS-a i bez ikakve sumnje ili odustanja od ključnih načela. Mislim da su ključna načela nešto što nitko ne dovodi u pitanje, ali što se tiče logike sankcija, ako se to primjenjuje samo na OSS, na način da se ignorira potencijal organizacije koja je stvorena kako bi se zapravo riješila neka ključna pitanja između tadašnjih neprijatelja, s obzirom da je situacija sada polarizirana u Europi. OSS je ponovno tu i zapravo treba omogućiti prostor kako bi se, e, kako bi se pokrenuo dijalog oko bar nekih pitanja. Evo, hvala vam lijepa i sada se ovdje prestaje prijevod. Nemamo više